Dobro jutro, kolege. Danas imamo jako intenzivno, jako zanimljivo jutro. Počet ćemo sa razmjenom mišljenja sa e, rezidentnim koordinatorima UN-a u zemljama istočnog partnerstva. I govorit ćemo o suradnji između Europske unije i Ujedinjenih naroda. Drago mi je što mogu poželjeti dobrodošlicu e, e, glavnoj tajnici Sultanoj koja je također i odgovorna za e, program razvoja Ujedinjenih naroda i direktorica regionalnog razvoja za razvoj Evropske unije i zajednice neovisnih država. Također je i koordinatorica Ujedinjenih naroda za šest država istočnog partnerstva. Imamo e, za Ukrajinu gospodin Neil Walker, za Moldaviju gospođa Dafina Gerčeva, za Gruziju gospodin Neil Scott, za Armeniju e, dobrali sa Sketu i za Azerbajdžan gospodin Antonius Brojek. E, rezidentni koordinatori su ambasadori Ujedinjenih naroda na terenu koji moraju obavljati funkcije te organizacije. Dakle, moraju koordinirati aktivnosti Ujedinjenih naroda te programe različitih e, e, agencija. Moraju predstavljati UN u svim svojim dimenzijama i održati kontakte u svoje ime sa predstavnicima vlasti. Od našeg interesa će biti e, čuti nešto o glavnim aktivnostima koje provodi Ujedinjeni narodi u tim zemljama, koja je razina suradnje s Europskom unijom i kako e, Ujedinjeni narodi upravljaju situacijom na terenu. Također bismo htjeli čuti kakva je situacija u istočnoj Ukrajini s obzirom na razvoj događaja u posljednjih nekoliko dana i također e, nas zanima kakvo je stanje sa očuvanjem demokracije, vladavine prava i ljudskih prava u toj zemlji. Zahvaljali bi smo vam da nam zaista iznesete iskrene e, komentare te eventualne kritike vezane uz suradnju Europske unije i Ujedinjenih naroda. I također bismo htjeli da nam ukažete na određene nedostatke te na prijedloge kako da budemo što učinkovitiji. Htjeli bismo vidjeti i vaša stajališta o našoj politici susjedstva te usklađenosti te politike sa planovima Ujedinjenih naroda u tim e, državama i e, ja predlažem da na sljedeći način održimo e, razmjenu mišljenja. Molim vas da prvo vi predstavite vaše aktivnosti i prioritete Ujedinjenih naroda u cijeloj toj regiji e, istočnog partnerstva a nakon toga bi naši rezidentni koordinatori mogli također izložiti specifične elemente koji su bitni za njihove zemlje i nakon toga ćemo održati raspravu. Sada dajem riječ gospođi Sultanoglu i imate 15 e, do 20 minuta. Izvolite. Uh, very much, uh, uh, Najpša hvala predsjedavajući na ovom predstavljanju i hvala vam na pozivu za razmjenu gledišta sa odborom za vanjske poslove Europskog parlamenta. Dakle, jako sam zadovoljna i sretna što vas mogu pozdraviti i nazočiti ovom sastanku zajedno s kolegama. Doista pravi je privilegij biti u vašem društvu i moći vam predstaviti razvoj, rad na razvojnom programu jednih naroda i e, razvojne izazove u istočnom susjedstvu i o suradnji sa Europskom njom. Predsjedavajući je već predstavio šest e, rezidentnih e, predstavnika, odnosno ne šest nego pet, s obzirom da e, kolega iz Belarusa nije dobro, te nije mogao doći. Također se pridružujem željama predsjedavajućeg u vjeri da ćemo imati jako dobru i jako bogatu razmjenu gledišta o pitanjima na kojima radimo i o partnerstvu u regiji. Jedan od razloga što smo u ovolikom broju ovdje jest odgovor na poziv koji smo dobili od Kristijana Danielsona iz e, opće uprave NIR da se razgovara o novoj strategiji za politiku susjedstva. S njim ću se kasnije tijekom dana sastati i razgovarati o našim stavovima, o politikama o kojima se radi i jako smo zadovoljni što nas se konsultira s tim. Jasno je da e, se u dokumentu o politici radi o prioritetima koji su doista u skladu sa našima kao što je održivi razvoj, stvaranje radnih mjesta, e, upravljanje rizikom konflikta, e, pravosuđe, ljudska prava, energija, okoliš, klimatske promjene, sve osredotočeno na mlade, na e, jačanje uloge žena. Dopustite da vam ukažem na tri ključna izazova u, susjed, u državama susjedstva i o načinu kako surađujemo s Europskom unijom, kako bismo to riješili. Kao prvo, e, sveobuhvatan i održiv razvoj može biti ostvaren ukoliko je to podržano E, otvaranjem radnih mjesta i da to uključuje e, siromašne isključene. U zemljama susjedstva ovi problemi su pojačani e, pojačanjem rastom cijena i sve gorom gospodarskom situacijom, a da ne spominjemo ratu u Donbasku. Dodatno liberaliziranje tržišta može poboljšati gospodarsku situaciju, tako da treba u zemljama susjedstva ukazivati na jasnu korist od bliske suradnje s Europskom unijom. Europska unija i UNDP rade zajedno na razvojnim programima u Ukrajini i Belarusu gdje sudjeluju građani u planiranju i provedbi socijalnih, gospodarskih i razvojnih inicijativa pristup e, usredotočen e, na zajednicama, na lokalnim projektima, radi na svim razinama u zemlji i tu je bilo više od 2,6 milijuna ljudi e, je imao koriste tih programa i tu su bile, tu se radilo na 2000 projekata. U regionalno Adjera projektu UNDP i EU su pomagali malim stočarima i poljoprivrednicima. U Moldovi naš e, zajednički glavni program ima za cilj promoviranje bioenergije i biomase kao izvora grijanja. To je jedan od najboljih e, primjera korištenja obnovljivih izvora energije. Tu su stvarno radna mjesta, poduzeća, e, privatno javna partnerstva i čitav niz drugih inicijativa je na temelju toga stvoreno. Drugi izazov je taj što je regija postala sve napetija geopolitički s obzirom na krizu u Ukrajini i istovremeno brojni drugi e, zamrznuti sukobi u Abkaziji, na Karabaha, Transnistriji su se evo podgrijavaju. Usprkos e, tome svemu mi smo usredotočeni na poboljšanju uvjeta života e, ljudima, dajemo bespovratna sredstva e, inicijativama o regiji koje financira Evropska unija. Dakle, ovo je način inicijative koja pomaže u izgradnji povjerenja i poboljšava e, kvalitetu života. U Armeniji imamo jednu uspješnu inicijativu za jačanje uloge žena koje pripremamo da sudjeluju u političkom e, radu i političkom životu. Ova inicijativa bi trebala postati kamen temeljac, e, odnosno okosnica e, strategije vlade za lokalno i regionalni razvoj. Treći izazov stvara je utemljeno na problemima korupcije i sovjetskog e, nasljeđa. Dakle, Gruzija, Moldova je odnedavno Ukrajina, pokazuje da to može biti riješeno od zemlje susjedstva, pokazuju da trebaju sredotočiti na svoje ciljeve i e, zemlje istočnog susjedstva trebaju pokazati kako zemlje žele postati i kako budućnost žele za sebe. Stoga su e, ovaj, ovi projekti jako važni. Izgradnja institucija je jako važna, ali kvaliteta je puno važnija od e, kvantiteta. Kako graditi i jačati transparentne, odgovorne, jake institucije koje mogu zadovoljiti potrebe naroda. Odnos između stanovništva i države moraju biti usredotočeni na e, ulogu pružatelja usluga i povjerenja. Dakle, zaključno, suradnje suradnje između UN-a i EU poboljš, poboljšala je živote stotna tisuća ljudi. UNDP e, djeluje na terenu i pruža vidljivost Europskoj uniji na razini koja je bez presedana u cijelom sustavu ujednih naroda. Da e, to mogu pouzdanošću reći. Kao što znate, mi koordiniramo e, aktivnosti un u svim zemljama u kojima imamo reprezentaciju, odnosno predstavništvo. Pored toga dajemo vidljivost Europskoj uniji na razini lokalnih zajednica i ljudi doista na terenu, što je doista i cilj, jedan od ciljeva e, istočnog partnerstva i ljudi mogu vidjeti dakle konkretno što Europska unija radi za njih. Mi radimo zajedno sa Europskom unijom i zalažemo se za univerzalna univerzalnost eh, univerzalnih pitanja i korist eh, E, programa, e, na ubrzavanju svih tih programa i na ostvarenju razvojnih ciljeva za sve zemlje. Sigurno su upoznati sa e, razvojnim, milenijskim razvojnim vojnim ciljevima koji na kojima se trenutno radi. To će biti ključna tema, razvojna tema nakon 2015. godine i e, taj program će naći velikog odjeka u našem radu. Hvala vam na vašoj pozornosti i veselim se našoj razmjeni mišljenja. Hvala gospođo Sultanoglu. Sada ćemo krenuti na rezidentne koordinatore UN-a. E, htjeli bismo vam također reći da e, prenesete gospodinu e, Samara Sinhi naše želje za ozdravljenje. A sada prelazimo na koordinatore. svakima ima po tri minute. To je jako malo. i srećavam se zbog toga, ali imamo jako puno tema koje moramo razraditi. Sada molim gospodina Walkera iz Mugranije. Najpše hvala. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, najpše hvala što ste pozvali rezidentne koordinatore iznih naroda na raspravu. Majdan i revolucija u Ukrajini prvenstveno stiču ljudskih prava, i ljudskog dostojanstva. Tu se radi o želji za transparentnom odgovornošću krajem nekažnjivosti i korupcije. Kako bi se ostvarila obećanja obećanja da, da na Majdanu vlada mora naći trajno mirovno rješenje, moraju riješiti kri, humanitarnu krizu, imamo 600 tisuća izbjeglica, 1,3 milijuna e, raseljenih e, u Ukrajini i ljudi se moraju vratiti na posao, mi to zovemo rani oporavak e, i moramo izvoditi sistemsku reformu vlast odnosno vlade, sve kako bi Ukrajina postala prosperitentna i održiva zemlja unutar Europe. U tom kontekstu krize Ujedinjeni narodi su masovno povećali svoje, svoju nazočnost. Govorimo o humanitarnoj pomoći, o humanitarnim pravima, o ranom e, oporavku i e, razvoju zajednice. Na svim tim poljima radimo u bliskoj suradnji sa Europskom unijom i drugim partnerima kako bismo ostvarili konkretne rezultate što prije moguće. Kada je riječ o humanitarnoj pomoći, imamo ogromnu potporu od EKOA i e, pozdravljam Europsku uniju e, koja radi na tome. Evo, na ovoj minut koja mi ostala, želim se sredotočiti na e, reformu i rani oporavak. Pitanje ranog oporavka na temelju mog iskustva je nešto što je jako važno, to vraća ljude uh, u socijalnu koheziju, na posao i UNDP i Ujedinjeni narodi općenito jako uh, rade na tome. Zajedno s Svjetskom bankom uh, smo napravili prijedlog od milijardu i pol dolara i to više, prije no humanitarna pomoć ovo ovdje počiva rješenje istovremeno ustavno um, Parlamentarna reforma i reforma na vladavini prava, to su važne stvari. I konačno razvoj zajednice. UNDP eh, provodi jedan od najuspješnijih programa eh, u tom polju u Ukrajini. Sad smo u trećoj etapi. 2500 općina i zajednica u Ukrajini uče kako eh, koristiti svoje vlastite resurse kako bi ostvarili svoje vlastite ciljeve u transparentnosti, upravljanju, e, obrazovanju, zdravstvu. Dakle, na svim tim poljima imamo jaku suradnju s Europskom unijom, ohrabrujem i dalje e, tu potporu Ukrajini i, i dalje nudim e, suradnju jednih naroda koji imaju iskustvo, veliko iskustvo koje može biti korisno. hvala. Puno hvala gospodine Walker na svim tim informacijama koje smo čuli u toliko malo vremena. Puno hvala. sada riječ ima e, gospođa Grčeva iz, iz Moldove. Izvolite. Distinguished e, e, Gospodine predsjedniče, uvaženi članovi Europskog parlamenta, i e, odbora za vanjske poslove. Vrlo mi je drago što sam danas s vama i što mogu podijeliti s vama neke informacije o Moldovi gdje sada radim. Moldova je e, ima vrlo raznoliku dinamiku. To je zanimljivi slučaj zemlje koje je ratificirala e, sporazum o pridruživanju prošle godine u srpnju. To je jedina zemlja koja E, ima velike koristi od toga. Moldova, međutim, je sada ima političku i gospodarsku krizu uzrokovanu unutarnjim i vanjskim faktorima. je politička nestabilnost i sukobi u Ukrajini kao i e, ekonomski usporeni razvoj u Rusiji dove do pada e, prihoda doveo do ekonomskih šokova i to je e, utjecalo na socioekonomsku situaciju u zemlji. E, zemlja se suočava sa nizom izazova uključujući e, endemska korupcija, nepovoljna poslovna klima, odljev mozgova i migracijski tok, negativni migracijski tokovi izazov je i e, e, zamrznuti sukup u Pridnestrovlju. E, također nedostaje osjećaj identiteta. To zahtjeva ujedinjene napore svih razvojnih partnera. UNDP zajedno sa drugim partnerima ima e, ključnu ulogu u podržavanju aspiracija ove zemlje, razvijanju novih vrijednosti i približavanja Europskoj uniji. E, također treba zadovoljiti šire potrebe razvoja. Imamo dugotrajno partnerstvo s Europskom unijom, htjela bih dati neke, e, navesti neke vodeće projekte koji se trebaju pozabaviti u slabom poslovnom klimom, e, poboljšati poslovnu klimu i uliti novo povjerenje i poboljšati životni standard ljudi. E, imamo mjere izgradnje povjerenja, e, poboljšali smo standard, životni standard više od 500 tisuća ljudi, stvorili smo mnoga nova radna mjesta, Imamo e, partnerske inicijative između e, zajednica koje žive na granici Moldove. E, nadamo se da ćemo pojačati naše partnerstvo s Evropom. Hvala. Ja sam Puno hvala gospođa Grčeva. Sad ću dati riječ koordinatoru za Gruziju Nilsu Skotu. Good morning. Thank you very much for this opportunity. I'd like to dobro jutro, pozdrav svima. Htio bih se e, usredotočiti na e, ulogu UNDP-a i Europske unije u smanjenju posljedica e, poplava i drugih katastrofa. Tragični događaji naglašavaju važnu ulogu Europske unije i drugih partnera, naravno Ujedinjenih naroda, u podršku politici e, održivog razvoja u zemljama koje se brzo mijenjaju na istoku Europe. Mm, e, moramo pomoći obiteljima e, žrtava, ali i imati i uravnoteženu politiku borbe protiv poplava. To zahtjeva infrastrukturu, ceste, i druge infrastrukturne elemente kako bismo zaštitili ljudske živote. Moramo e, obuzdati riječne tokove e, dok je standardna međunarodna praksa koju sigurno poznate, ona pokušava e, potaći racionalni i uravnoteženi pristup poplavnim plavnim područjima Mislim da nismo mogli spriječiti ove događaje u Gruziji. E, svi moramo igrati ulogu u poticanju izgradnje infrastrukture. Vlade se moraju ponašati e, odgovorno u, na, ovakovim situacijama. To nas ponovno podsjeća da e, prirodne katastrofe i sukobi mogu izbrisati dobiti razvoja u sekundi i to nas stalno podsjeća na činjenicu da moramo igrati e, jaču ulogu e, uključujući i europsku politiku susjedstva kako bismo poticali e, uravnoteženi i održivi pristup sprečavanju prirodnih nepogoda i njihovih posljedica. Moramo također e, sudjelovati u sprečavanju sukoba i izgradnji povjerenja. Hvala lijepa. Puno hvala gospodine Scott. A sad ću dati riječ e, kolegi Buseto koji je rezidentni koordinator u Armeniji. Dobar dan, uvaženi zastupnici. Hvala što mogu ovdje govoriti o Armeniji i e, radu koju UNDP radi u partnerstvu s Evropskom unijom. E, Armenija nema more, ona je e, zatvorena susjedima, imamo zamrznuti sukob i ima velike demografske izazove. UNDP je važan partner u Armenije E, surađujemo na mnogim područjima i imamo opipljive rezultate. Ja ću dati samo dva primjera. E, rodna jednakost je e, velik problem u Armeniji, a također su to to predstavlja izgubljeni ekonomski potencijal. Sada je do, donesen jedan novi zakon koji će popraviti situaciju, ali to nije dovoljno. E, e, Ujedinjeni narod i UNDP e, rade na snaženju žena. Naš projekt je uspješan, osposobili smo tisuću žena koje su izabrane u razne, razna tijela, vladina tijela na lokalnoj i regionalnoj razini. To je e, rad koji može e, donijeti uspjeha e, zemlje na nacionalnoj razini. Moramo također poboljšati povezanost zemlje sa ostatkom svijeta. Od 2013. radimo na modernizaciji E, tri prelazne, granične prelazne točke sa e, Gruzijom, poboljšavamo e, mobilnost ljudi i razmjenu stanovništva na ovoj važnoj ekonomskoj granici između Armenije i Gruzije. I na kraju da kažem, nije vrijeme da se povučemo iz Armenije. Moramo se više angažirati i surađivati s Armenijom eh, kroz eh, program eh, partnerstva kako bi je više povezali sa velikom obitelji naroda. Hvala vam lijepa na pažnji. Puno hvala gospodine Busetu i da završimo sa ovim zanimljivim izlaganjima. Koordinator za Azerbajdžan, gospodin Antonijus Brojk, izvolite. Uh, Hvala, uvaženi predsjedniče, uvaženi članovi odbora. Azerbajdžan e, je sada domaćin prvih evropskih igara i to vrlo uspješno. Mm, mm, zbog pada cijena nafte i e, devalvacije ta se zemlja sada suočuje sa izazovima kao što je rekao kolega, e, postoji i zamrznuti sukob između Armenije i Azerbajdžana. E, vrše se veliki napori da se situacija popravi. Jedno područje gdje to, su rezultati dobri jesu javne e, usluge. zahvaljujući elektronskom upravljanju. Na tom području Eh, UNDP surađuje usko sa vladom kao i, sa Evropskom unijom i nadam se da će se ta eh, suradnja i poboljšati. Što se tiče ranjivih skupina imamo mlade ljude, žene i eh, ljude sa invaliditetom. Mi radimo na tome da se njihova situacija poboljša. E, radimo naročito na stručnom osposobljavanju tih e, skupina. UNDP e, ima svoje prioritete za sljedećih nekoliko godina u ključnim područjima. Održivi i uključevi gospodarski razvoj, dobri, dobra razna mjesta, javna, javne usluge, socijalne usluge i zdravstvo, naročito obrazovanje i regionalni i ruralni razvoj. To su naši prioriteti. Imamo aktivnu suradnju sa Europskom unijom, spomenuo sam nekoliko programa, jedan je e, e, ekološki pristup klimatskim promjenama reagiramo na klimatske promjene, e, uključujemo u to i lokalne zajednice naravno, što je važno za održivost. Još jedan program koji bih spomenuo jeste e, rad e, sa građanskim organizacijama i kao i sa javnom upravom. Radimo na programu izgradnje institucija UNDP i Evropska unija i e, e, lokalne vlasti e, imaju tu ključnu ulogu. UNDP kao što sam rekao usmjer na nekoliko prioriteta i mi i vlada inzistira ne samo na broju usluga već i na kvaliteti usluga Hvala vam i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Puno hvala gospodine Brojk. Želim e, čestitati gospođe Sultanaglu i šefici zapravo ovog tipa, e, ovog, ovog tima koji je toliko discipliran da nam je dao toliko mnogo informacija u tako malo vremena. Inače, e, najčešće nismo mi zastupnici toliko disciplinarni kad je riječ o poštivanju vremena. Prelazimo na raspravu. Ja bih zamolio da zastupnici postavi pitanje svakom od koordinatora koji želi da ne iskoristite više od tri minute vremena. E, gospodine predsjedniče, u prvom redu bih htio reći da sam vrlo zadovoljan e, što danas u našem odboru imamo predstavnike Ujedinjenih naroda, to jest UNDP-a, u p-a, predstavnike u pet zemalja e, istočnog partnerstva E, razmjena mišljenja je vrlo važna. E, rezidentni koordinatori igraju ključnu ulogu u, naravno u radu UNDP-a. E, moramo s njima surađivati jer imamo zajedničke ciljeve na razvoju prosperitetu i stabilnosti. Trebamo usmjeriti pažnju na političko funkcioniranje UNDP-a. Govorili smo smo kad govorimo o zemljama istočnog partnerstva mislim da treba podržavati projekte koji se bore protiv korupcije, poboljšavaju e, transparentnost institucija, e, e, poboljšavaju situaciju na području vladavine prava, uključuju u sve to građane, treba poticati poštivanje ljudskih prava. U, u tom smislu bi me u prvom redu zanimalo kako te stvari stoje u Azerbajdžanu. E, koordinator iz e, o, o, te zemlje je rekao da su evropske igre veliki uspjeh. E, međutim, izaslanstvo Evropske unije E, e, premijer Rumunjske je bio tamo, ali Evropska unija, e, Evropska unija njeni predstavnici nisu se pojavili tamo. Mi, predsjednik Turske je rekao zašto kažemo da su te igre europske jer tu nema šefova vlada eh, evropske, eh, zemalja Evropske unije, na primjer, i Europe. Eh, ljudska prava koja se stalno krše u Azerbajdžanu su tome uzrok. Gospođa Gerčeva koja je koordinator u Moldovi, projekt strovlja. Koji su tamo problemi? Da li se također bavite problemima rumunjske e, manjine u Pridnesrovlju? Kad smo tamo bili e, u posjeti, bilo je pitanje izbora. E, ruska milicija nam je spriječila put do izbornih mjesta pa bismo e, e, želio bih znati e, kakva je uloga vaših, vašeg financiranja u Pridnestrovlju u odnosu na ostale korištenje ostalih fondova. Bilo je mnogo projekta u na Krimu i u drugim takozvanim separatističkim područjima. Radite li još tamo i koji je odnos između E, reforme i rata. Govorili ste o potrebi reforme. E, da li e, ljudi na Krimu misle na reforme? Je li je to njihov problem? Ili im je problem okupacija? Što oni očekuju? Sada imaju apsolutni prioritet, a to je rat. To su moja pitanja. Hvala. Sada im riječ gospodinu Plenkoviću. Uh, Hvala lijepa predsjedniče. U prvom redu bih pozdravio gospođu gospođu Sultanoglu kao i druge uh, predstavnike UNDP-a u zemljama istočnog partnerstva. Hvala vam na ovim mm, uh, izlaganjima. E, partners, i projekti su u, ključni za rad UNDP-a a i suradnja sa Evropskom unijom. Mi surađujemo na nizu područja. E, imamo i tamo naše predstavnike. E, jedna opća primjedba gospođa Sultanogun, e, koja je opća koji je proračun UNDP-ovih agencija kako, su, kako se ti programi financiraju, bilo programi ljudskih prava, razvoj e, lokalnih zajednica i tako dalje. I kako je, e, e, koliko se trude te lokalne zajednice da surađuju u tim projektima. Kao Hrvat vrlo cijenim ulogu Ujedinjenih naroda to je organizacija koja nam je pomogla u Hrvatskoj da vratimo naša okupirana područja e, u domovinskom ratu. E, to se naročito e, tiče područja gdje nije osiguran teritorijalni integritet. Nedavni izvještaj iz zemalja istočnog partnerstva kažu da da e, u, e, recimo u istočnoj Slavoniji su Ujedinjenih narodi e, uspjeli u godini dana da integriraju socijalne partnere. Dakle, bilo da govorimo o Ukrajini, Moldovi, Gruziji, mislim da trebamo imati nešto na čemu možemo graditi i da imamo dakle prisutnost međunarodne zajednice tamo. E, hvala. Hvala, gospodin Manikes, izvolite. E, e, Bjeloruski koordinator. Ja sam prvi e, potpredsjednik bjeloruske delegacije u Europskom parlamentu, kao što znate. Mm, ovog ćemo tjedna e, e, e, posjetiti Bjelorus kako bi se promjene mogle dogoditi u Bjelorusu približavaju se izbori osjećate li atmosferu demokratizacije što se tiče masovnih medija ili nevladinih organizacija. E, ima li nekih promjena u Bjelorusiji? Puno hvala. A sada ću ja postaviti pitanje u ime e, e E, ljevice. Dakle, e, ovdje imamo različita e, mišljenja, ali ono što smatramo, a to je da je situacija u Ukrajini zapravo nedozvoljeno, nezakonito korištenje vlasti. Mene zanima kako UNDP se ponaša na tom području i kako je situacija sa ekstremnom desnicom ili sa desnicom u tom području, te suprotstavljaju se oni vašim aktivnostima ili ne. A sada dajem riječ eh, gospođi Loh Hvala predsjedavajući, hvala svima vama na vašim izjavama. Imam pitanje koje se tiče zamrznutih eh, sukoba. Eh, predstavniku iz Armenije i Azerbejdžana rekli ste da ima tamo nekih projekata. Imate li isto tako nekih prekograničnih projekata gdje radite zajedno? Što se Gruzije pak tiče, imam jedno pitanje, htjela bih znati, dakle tamo ima problem e, s gruzijskim zemljoradnicima koji su na jednoj strani te administrativne upravne granice, e, s druge strane odnosno Apkazija i e, Istočna Osetija, dakle oni žive s jedne strane, a zemlje su im na drugoj strani te E, granične linije. Dakle, imate li ikakvih rješenja? Zato što se tiče ljudskih prava koja je spomenuo gospodin Preda i koja se tiču Azerbeđana, e, ove europske igre su uspješne, ali možda su uspješne kako bi se pokazalo, prikazalo azerbeđansku vladu u jako lijepom svjetlu, ali u drugom smislu baš i nisu nešto jako uspješne i mislim da su ove zemlje stvore dodatne probleme glede u ograničavanju mogućnosti slobode rada lokalnih i nacionalnih međunarodnih novinara i ništa nije poduzeto kako bi se oslobodilo e, političke zatvornike, tako da bih e, željela čuti od vas kako mislite da se napreduje sa pitanjem ljudskih prava u Azerbeđanu. Hvala. Puno hvala gospodin Kukan. Hvala predsjedavajući srdačni pozdravi e, gospođi Sultanoglu i svim e, rezidentnim koordinatorima u zemljama istočnog partnerstva. Iz moje točke gledište dolazite pravom trenutku s obzirom da je ovo, prošlog tjedna ovaj odbor glasao na izvješću revizije e, istočne politike, istočne susjedske, susjedne politike i ja sam E, moja malenkost je izvjestitelj bio. Dakle, koristim ovu prigodu da vam postavim pitanje glede po dinamike e, u suradnji između Europske unije i jednih na e, UNDP-a. Ima jedno općenito pitanje o postojećem partnerstvu između Europske unije koja je jedna od najvećih donatora i UNDP-a i zemalja istočnog partnerstva. Dakle, kako dobro to funkcionira i kako se to može poboljšati. Isto tako, Reci nam nešto o tome kako se o kvaliteti komunikacije, jer e, puno se govorilo o pitanju vidljivosti. Mislim da moramo biti aktivniji u tome kako prikazujemo svoje aktivnosti, kako bi ljudi u tim zemljama bolje znali što je to što Europska unija radi i do koje mjere to može biti korisno. Nisu se svi složili s tim mišljenjem, tako da bih htio čuti i vaše komentare. A isto tako imam pitanje e, o Abhaziji, Transnis, Pridnjestrovlju i Oseciji. Dakle, u glede izgradnje povjerenja, dakle gdje to UNDP ostvaruje najbolji rezultat? Najpše hvala. Puno hvala. A sada gospodin Karver, izvolite. Thank you, Hvala predsjedavajući, Biću kratak. E, evo, Azerbejdžan ima dosta jedinstven stav glede, glede svojih odnosa sa Izraelom. Dakle, to je jednošitska zemlja koja je susjed Irana. I htio bih općenito čuti kakav je, kako je vaše mišljenje o odnosu Azerbejdžana i kako se postavlja u trenutnom kontekstu mirovnih pregovora na Bliskom istoku. I sada gospodin Peterle će zaključiti ovaj krug pitanja. Hvala gospod Vaše predstavitve in vaše delo v regiji. Vaš, hvala vam na vašem uvodu i radu u regiji. Ujedinjeni narodi, Evropska unija moraju surađivati e, jer e, imamo jednake vrijednosti, ali ja vidim još e, više mogućnosti za poboljšani rad i suradnju. Imamo velike izazove u zemljama istočnog partnerstva. Imamo mnogo nepredvidivih događaja jedna, eh, jedan od ciljeva je eh, dobro upravljanje. Bez dobrog upravljanja reforme neće biti uspješne. Eh, zanima me sljedeće. Kako možemo poticati razvoj u smjeru dobrog upravljanja? Što pokazuju vaša iskustva? Hvala. Puno hvala. <clears throat> A sada kako bismo odgovorili na sva pitanja, budući da nemamo mnogo vremena, predlažem da započnu rezidentni koordinatori istim e, redom koji smo imali na početku, a nakon toga će zaključno dati svoje izlaganje e, Sultanoglu i gospodin Harvs, budući da postoje neka pitanja vezana uz Bjelarusiju. Dakle, e, gospodin Walker, imate riječ. Hvala. Posljedno je par pitanja meni izravno. Prvo se titlo Krima, mislim da je bilo jako važno da najprije ukažem na to da je e, e, opća skupština un e, naglasila da se ovdje naglasila da se inzistira na teritorijalnom suverenitetu Krima. Ujedinjeni narodi ne žele dakle da se tu radi posredstvom vlade Ukrajine ili vladom Rusije. Ima jako konkretnih razloga, ali neću uvesti u pojedinosti, ali u biti mi trenutno tamo nismo nazočni, ne radimo tamo, ali imamo tu rezoluciju koja ukazuje na poštovanje teritorijalnog integriteta Krima. Mislim da je jako važno da se ukaže na e, Donbas e, gdje nevladine snage e, drže područje pod kontrolom prema to je područje koje treba biti vraćeno u sastav Ukrajine prema e, mirovnim, e, trenutnim mirovnim e, sporazumima i nema nikakve dakle Rusija je ta koja navodno i pomaže, odnosno koja pomaže da se dođe do jedinstvenog rješenja za Ukrajinu. Dakle, istočni Krim i Donbass su različite stvari. Vlada u Ukrajini ima pitanje vojne sigurnosne krize, humanitarne krize i reforme na svom dnevnom redu. I mislim iskreno da oni moraju riješiti sve te probleme, nemaju izbora, ovo su ogromni izazovi, to bili ogromni izazovi za sve zemlje u Europi. Iz tog razloga podrška Europske unije je od ključnog značaja, po mom mišljenju, oni rade na sva tri polja, e, reći ću da to nije lako, ima veliki broj problema, možemo govoriti o pojedinostima, ali trenutno obveze koje je preuzeo predsjednik Porošenko na sva tri polja su savršeno jasna i mislim da je e, izvanredna solidarnost unutar Ukrajine glede podrške rada na ova tri fronta i podrška međunarodne zajednice je nešto uveliko cijenimo. Sljedeće pitanje ticalo se e, interno raselnih osoba. Moram naći jednu ravnotežu, dakle trebamo zadovoljiti humanitarne zahtjeve potrebe, a istovremeno jako brzo djelati ono što zovemo e, brzo, e, brzi oporavak, dakle održivi domovi, e, život i raditi na tim održivim trajnim rješenjima, a ne na privremenim. Europska unija surađuje sa Ujedinim narodima i Svjetskom bankom da se radi na ovom programu ranog oporavka i mislim da je to onaj najvažniji program na kojem treba raditi. Problem koji koji bih vam ja iznio jeste da e, je rani oporavak nešto što je jako sporije e, od humanitarne pomoći. Ne želimo upasti u tu zamku da stalno pružamo humanitarnu pomoć dugoročno, a u biti pravo rješenje jest razvoj. I u zadnjih 7 sekundi koje su mi preostale, odgovorit na ovo drugo pitanje, političke stabilnosti. Ako sam dobro shvatio, vaš, razumijem vaše pitanje, dakle, samo želim reći da koalicija u Ukrajini jako labilna iz valjanih razloga s obzirom na krizu s kojom je suočena zemlja. Ono što vidimo je preuzete obveze predsjednika vlade i predsjednika države da žele raditi zajedno i reći vam da sam optimističan da će se to nastaviti tako. Puno hvala. <clears throat> Gospođa Kečeva. Hvala na posljednjim pitanjima. Odmah ću nastaviti odgovoriti na pitanja koje se ticala Moldove. Prvo se ticalo strovlja, doista u Pridnjestrovlju UNDP je jedan od rijetkih e, partnera, raznih partnera koji ima pristup ovom teritoriju i e, koji je de facto dobrodošao Imamo dva projekta u Prednjestrovlju koje financira Europska unija, to, su mjere izgradnje povjerenja i e, energija i biomasa. Treba znati da u okviru ova dva projekta da su osvani brojni dobri rezultati. U prvoj etapi izgradnje povjerenja 30 novih projekata, odnosno inicijativa sprovedeni, 15 na desnoj obali i 15 u Pridnestrovlju na ljevoj obali, dakle s obje strane. Ovo su pozdravile lokalne mjesne zajednice i vlasti, imamo pristup svakom selu, svakoj zajednici, tamo gdje im je potrebno i radimo doista eh, u bliskoj suradnji sa Europskom komisijom. To je također pitanje vidljivosti koje je bilo postavljeno. Želim reći da je vidljivost postupak, a ne... Eh, dakle, za to je potrebno ulagati kontinuirani napor i to je nešto na čemu radimo. Mislim da smo uspjeli ostvariti jako dobre rezultate kada se radi o podizanju svijesti i eh, o, o informiranju onih kojima je e, potrebna pomoć koju primaju, ko, u osvještavanju toga koliki je značaj te pomoći i koliko e, pomaže Europska unija tome svemu, dakle gospodarskom rastu, sigurnosti i prosperitetu. postavljam jedno pitanje o dobrom upravljanju i kako bismo mogli dalje promovirati e, radi postarice da postoji funkcionalna, održiva demokracija i učinkovita vlada. Mislim da je to nešto što mm, se ne može nametnuti izvana, to je nešto što mora doći iznutra. Jedan od ključnih elemenata jeste jačanje sposobnosti civilnog društva. Bez jakog e, civilnog društva teško je ostvariti sve te ciljeve. Dakle, dobro upravljanje učinkovite vlasti. Hvala, gospodin Scott. Thank you very much. hvala. Ja ću odgovoriti na tri glavna pitanja. Prvo pitanje ticalo se, se upravne granice između Južne Osetije i ostatka Gruzije. Pitanje se ticalo e, program pomoći e, poljoprivrednicima i stočarima, no ovo, bit, biti još šire pitanje slobode kretanja koje se tiče i prava posjete članom obitelji, obrazovanja i drugih stvari. Dakle, u je osjeti u skladu sa zadnjim izvješćem eh, visokog eh, hcr a je jedan od dijelova svijeta gdje je podijeljeno stanovništvo Južne Osetije i Gruzije i moramo ulagati stav napore i zalagati se za to da e, obje strane poštuju međunarodne sporazume i da su te granice, odnosno prepreke. Međutim, u skladu s odredbama mi smo Mogu preći na drugo pitanje koje je jedna uspješnica i kratko spomenuti projekt koji zovemo Koberm, projekt izgradnje povjerenja, gdje sistematski od strane Europske unije imamo podršku u razdoblju, petogodišnjem razdoblju koje je važno za izgradnju povjerenja između podijeljenih zajednica u Abhaziji, između istočne i zapadne Afkazije ali isto tako nešto što prelazilazi gruzijsko-apkanski sukob. To je program podrške lokalnom nevladnom sektoru u Abhaziji i Južnoj Oseciji. Važno je naglasiti da ovaj program e, EU i undp je jedan od e, rijetkih koji pomaže e, lokalnoj vladnoj organizaciji Južnoj Oseciji koja je stalno pod napadima i gdje se kritizira rad, citiram, stranih agenata, špijuna. Dakle, Koberm u Abkaziji ipak ima jako pozitiv, e, pozitivnu sliku, e, pozitivne primjen. Zna se da ga financira Europska unija i naravno mi smo e, svjesni potrebe vidljivosti rada Europske unije. Što se tiče trećeg pitanja i dobrog, dobre uprave, dobrog upravljanja, ja mislim da je e, uloga Europske unije u podržavanju dobrog, dobrog upravljanja nešto što smo, što smo mogli vidjeti na ovom primjeru poplava. Imamo politiku gdje moramo imati dugoročni pristup održivom razvoju i mislim da je ovo ključno pitanje upravljanja ne samo e, u Gruziji, već e, pitanje koje moramo rješavati u svim zemljama tog područja. Gospodin Buzet, izvolite. Hvala. Što se tiče pitanja našem radu u ovim područjima zamrznutog e, sukoba, UN nema mandat raditi u nagorno Karbahu. Mi podržavamo skupinu iz Minska, onoliko koliko možemo, ali nemamo stvarnih aktivnosti na području Nagornog Karabaha. Što se tiče dobrog upravljanja, to je apsolutno ključno. Pitanje ključnog značaja za eh, Armeniju, to je sigurno, i mi smo doista osredotočeni na to pitanje i evo, nekoliko sektora ima tu borba protiv korupcije, ali prvenstveno smo, radimo na sudjelovanju građana. E, evo, spominjali smo dakle, rad sa ženama, no u Armeniji postoje neki demografski problemi, na primjer, otprilike 1% stanovništva svake godine napušta trajno zemlju, dakle emigrira i ključni izazov koji se predpostavlja jeste kako zadržati mlade u zemlji i suzbijati tu postojeću apatiju, pokrenuti participatornu demokraciju i to radimo zajedno s Europskom unijom i svako imamo jedan veliki projekt E, za ljudska prava u izravnom partnerstvu s Europskom unijom. Na tome ćemo raditi narednih nekoliko mjeseci. Tu ćemo se baviti čitavim nizom e, pitanja koje se tiču ljudskih e, prava u Armeniji. Hvala. Hvala gospodine Brok, izvolite. Hvala. Europske igre privukle su veliku pozornost naravno i mi kao jedini narod nismo država koja sudjeluje u tim europskim igrama. Naravno, ja sam samo outsider, odnosno izvana, promatram to. Ja sam želio ukazati na pozitivne e, aspekte. Imamo atletičare iz Armenije koji sudjeluju u tim igrama, dakle to nešto možemo pohvaliti. Zatim imaju tu i još neka druga pitanja koja se tiču ljudskih prava. Dakle, civilno društvo, mediji. Evo mi iz naroda radimo dosta aktivno e, u odboru za ljudska prava, zatim i PR. E, I tu su isto tako i preporuke koje su urađene. Isto tako ima i SIDO, Nedavno su vlade otišle u Ženevu gdje su sastali i moj kolega i koji se bavi izravno pitanjem e, e, prava žena i ja smo e, sudjelovali u reviziji programa SIDO-a. Bavimo se isto tako pitanjima koja se tiče, ono, na primjer, prema žena, borbi protiv nasilja na ženama, tu radimo dosta, surađujemo sa brojnim odborima koji se bave e, jednakošću prava žena i zaštom djece. I kao što je kolega rekao, mi nemamo u zamrznutim konfliktima mandat, ali istovremeno u Armeniji, u Gruziji, i Azerbačanu i Gruziji imamo e, aktivnost, dakle to je od koristi za sve te zemlje i više se može naravno, ostvariti. Netko je spomenuo Izrael, no ja znam da židovska zajednica u Azerbejdžanu ima jako dobar položaj. Ta zemlja radi kontinuirano na promidžbi tolerantnosti tako da e, Židovi i druge skupine su se dosta dobro osjećaju, osjećaju se doma u Azerbeđanu. Azerbejdžan je dosta aktivan na organiziranju međunarodnih e, skupova koji se bave pitanjem tolerancije i raznih kultura. Dakle, to toliko e, glede ovoga, ali u, doista blisko surađujemo s delegacijom za slanstvom Europske unije u Azerbejdžanu i vodimo rasprave o takvim pitanjima kako zajednički riješiti neke od problema s kojima smo suočeni. Dakle, najljepša hvala i ispričavam se prekoračio sam ograničenje tri minute. Puno hvala. Ja ne znam je li sada voditeljica ovak tima također želi nešto reći. E, voditelj e, Jean Harfs prije nego što gospođa Sultanoglu dobije riječ. Dobro, ako ne, onda dajem riječ gospođi Sultanoglu, izvolite. Um, e, Thank you very much, uh, Mr. Chair. Um, thank you, uh, distinguished... Uh, hvala predsjedavajući, hvala uvaženi zastupnici. Evo doista vidimo da ste zainteresirani za našu zajedničku suradnju, za naše aktivnosti i to je nešto doista cijenimo. ja ću e, pokušati odgovoriti na neka općenita pitanja. Tu imamo predstavnike iz, odnosno naši rezidentni koordinatori su vam, e, nadam se, uspjeli dočarati s kojim smo problema suočeni i čime se bavimo. No, u svakom slučaju možete nas, e, nam se obratiti E, preko naših predstavnika u Briselu, ovdje UNDP je na vrhu ljestvice transparentnosti, dakle možete naći brojne informacije o e, našem radu. No da počnem e, o, s pitanjima u vezi s Bjelarusom, s obzirom da naš kolega nije tu. Ono što sam mogla uočiti, vjerujem da će se većina nazočnih složiti s tim, jeste progresivno otvaranje. Dakle, vidimo e, sve veće zanimanje vlade da se počne baviti onim što mi zovemo demokratizacija, dobro upravljanje i pitanja, pitanjima ljudskih prava. U biti, tu postoji mišljenje da ljudska prava ne bi trebala biti u sektoru vanjskih poslova, već e, drugdje. Dakle, mi sudjelujemo u tom dijalogu, no moram reći da taj dijalog nije nešto što je tek počeo, na tome se već neko vrijeme radi. I na kraju treba sve to sastavni dio jednog postupka, ne mislim da će se to desiti evo, između sad i listopada, ali e, u svakom slučaju postoji jedan vjetar promjene kao što je Bradley rekao, spominjući Armeniju ili e, reviziju, periodnu reviziju e, rada u NDP-a. Da, mi koristimo sve te instrumente. E, evo što se Bjelarusa tiče, to je, imali smo međunarodnu konvenciju o pravima ljudi sa hendikepom, to nam je bila ulazna točka na kojoj smo, preko koje smo dalje radili i sada. E, trebamo imati jedan, e, imamo jedan e, međunarodni plan za podršku. Radimo na brojnim projektima na lokalnoj razini, tu su projekti koji se bave HIV-om, odnosno SIZ-om, dom, svi oni imaju komponentu građanskog društva, dakle radi se na tome, radimo s udrugama, novinarskim udrugama kako bismo eh, im dali malo veću vidljivost. Sve je to, eh, neću reći po ovim već u početku, ali ja mislim da smo, da smo, da idemo u pravom smjeru. Što se tiče financija kojim raspolažemo u toj regiji, pa regija pokriva Zapadni Balkan, Albaniju, Kavkaz, i pet e, centralnoazijskih zemalja plus Tursku. Zatim e, imamo tako i Cipar u partnerstvu sa SAD-om i Europskom unijom. Dakle, ovo je regija zemalja srednjih prihoda, tako da nemamo stalne prihode posvećene toj regiji, odnosno tim zemljama. Stoga moramo raditi u bliskoj suradnji s drugima. U regiji Europska unija je jedan od naših najvećih partnera zajedno s nekim bilateralnim partnerima. I tu imamo i fondove za e, specijalne namjene kao što su borbe protiv side e, i sl. No, e, unutarnji resursi su isto tako jako važni. Dakle, radimo u bliskoj suradnji s vladama kako bismo imali tako proračunska sredstva koja će biti namijenjena za naše programe, za programe za koje se zalažemo. Dakle, e, sredstva na raspolaganju prošle godine bilo su 370, tako se ne varam, milijuna dolara Ove godine očekujemo da ćemo imati na raspolaganju oko 400 milijuna dolara, no veliki dio toga, odnosno ogroman dio toga svega dolazi kroz partnerstva koja sam spomenula. Što se tiče distribucije između istočnog susjedstva i drugih, pa evo, upravo smo e, s kolegom Janom Harstom razgovarali o tome, evo to je jedna trećina, ali s tome je tako slučajno, Dakle, što se tiče graničnih pitanja i pitanja Bjelarusa, evo, na to su kolege govorili, e, kao i e, Europska unija i mi imamo višegodišnji program u našem slučaju ovdje se ovo se tiče svih zemalja osim Ukrajine i Moldove i dakle sve zemlje u e, području istočnog susjedstva E, imaju program koji pokriva razdoblje od 2016. do 2020. godine i tu se zalažemo za prioritete koji su u skladu s našim operacijama u tim zemljama. Dakle, u skoro svim slučajima imate održivi razvoj, e, rad na radnim mjestima, na zapošljavanju, inkluziji, energetika, odnosno energija i e, okoliš i dobro upravljanje. Dakle, ovi program i postupci su dobra mogućnost koja nas pruža za zalaganje za te programe. Postoji još jedna važna stvar jer e, razvojni program posta 2015. godine je e, jako značajan. Dakle, e, poduzeli smo određene analize, organizirali smo analize, ispitivanja javnog mjenja, imali smo konsultacije sa civilnim forumima, akademijama, vladima, e, online konsultacije smo imali i pitali smo ljude što je to što žele u budućnosti. I ono što smo čuli od njih bez obzira na zemlju iz koje dolaze su tri stvari i redoslijed je varirao, ali glavna tri, glavne tri stvari su uvijek iste. Žele, radno, žele posao, e, iskrenu i dobru vladu i e, smještaj zdravstvo. Dakle, eto, to su te tri stvari koje su naše prioriteti i e, naša odgovornost jeste pomoći ljudima da se ostvare ciljevi. Što se tiče našeg partnerstva s Europskom unijom, kao što sam rekla, jedan od naših glavnih, e, glavnih i dugotrajnih, e, dugogodišnjih partnera jest naravno Europska unija. Ono na što smo se usredotočili zadnjih nekoliko godina osobito jest podizanje raznetog partnerstva na razinu strateškog partnerstva. Dakle, nis, tu se ne radi samo partnerstvo partnerstvu na raznim projekata, već partnerstvo na onim ključnim stvarima koje treba obaviti u, s obzirom na kontekst. Dakle, to znači da na lokalnoj i nacionalnoj razini postoje e, e naši djelatnici koji surađuju blisko sa izaslanstvom e, Europske unije, konzultiraju se, o, surađuju glede raznih e, instrumenta i na kojima radi, u e, Ujedinjeni narodi. Mi smo jako zahvalni i svjesni činjenice da svjesni smo činjenice da svako partnerstvo i svako sudjelovanje Europske unije mora imati dodanu vrijednost. Svjesni smo želje Europske unije da e, bliže surađuje sa institucijama UN-a, no isto tako e, i mi smatramo da ono što narodi pružaju partnerstvo da je doista drugačije nešto, to, je, to sam već rekao u svom uvodnom izlaganju, ne samo kada se radi o neutralnosti i o globalnom pozicioniranju jednih naroda, već e, tu su i vrijednosti koje Europska unija promovira, mm, e, to su svijet, to su globalne vrijednosti, a Evo, konačno što se tiče vidljivosti, želim biti krajnje iskrena, možda nismo doista dovoljno podržavali te zahtjeve o vidljivosti od Europske unije, usproko sa našim najboljim namjerama, ali sada se, sada bolje razumijemo potrebe i ciljeve i evo jedna od zadnjih aktivnosti, tu smo mogli e, se postarati za bolju vidljivost Europske unije. I upotno se slažem s tim, vidljivost nije nešto se tiče samo zastavica, već se tiče ljudi, korisnika i radi se o tome da se vidi koje pozitivne promjene e, unosi u njih, živote korisnika Europska unija. Dakle, e, korisnici trebaju shvatiti da je ta pomoć nešto što dobivaju na temelju partnerstva s Europskom unijom. Mislim da će za ubuduće glede e, govoreći o vidljivosti biti važna određene stvari jer postoje razine politika Eh, od samog napa sve do najviše razine. No u svakom slučaju najčešće ljudi na terenu nisu svjesni toga kako se dolazi do izvršavanja eh, svih ovih politika i kako mi radimo. Dakle, trebamo vidjeti na terenu na koji način možemo najbolje udružiti snage i pružiti najbolje rezultate korisnicima. Dakle, najljepša hvala. Ispričavam se na ovom dugom izlaganju. Puno hvala. E, jako smo zadovoljni kako kvalitetom informacija, tako i zapravo profesionalnošću i humanošću vašeg tima. Želim vam jako puno uspjeha jer smatramo da je ta aktivnost u ovim turbulentnim vremenima iznimno e, važna. E, kao što znate, Europska unija i naš odbor uvijek ima otvorena vrata za vas. Sada prelazimo na sljedeću temu u 10.30 imamo kratku pauzu.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 no, no, no. Vamos a comenzar con el Sada započinjemo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Drago mi što mogu poželjeti dobrodošlicu gospodinu Filipu Duste Blasijum koji je e, do tajni, glavnog tajnika Ujedinjenog naroda o financiranju prioriteta za razvoj. Također je i predsjednik e, UNITAID, to je organizacija koja se bori za e, veći pris stup za dijagnosticiranje e, e, HIV-a te malarije i tuberkuloze u e, zemljama s niskom razinom prihoda. Također računamo i u vašem smislu sa, na suradnju s Europskim unijom, zato što to smatramo da je vrlo dragocjen partner u borbi protiv gladi i bolesti u svijetu. U posljednjim nekoliko tjedana smo imali priliku čuti dvije e, važne osobe iz UN-a, Banke Muna, glavnog tajnika i gospodina e, Kutesu, predsjednika glavne skupštine. E, naglašena je potreba za suradnjom koja bi trebala biti još veća kad je riječ o nekim našim glavnim izazovima, pogotovo kada su ti, e, pogotovo zato što su ti problemi međupovezani i mogu se zajedno rješavati. Također 2015. godina je važna za održivi razvoj, vi ćete biti jedan od e, najvažnijih promotora tog novog okvira. Bitno je da svi dionici sve države budu potpuno svjesne da je održivi održivi razvoj, da su migracije međusobno povezane i da ljudska prava i borba protiv terorizma te razvoja ekstremizma se moraju razriješiti kada govorimo o održivom razvoju. To očito E, implicira e, mjere za provedbu e, plana Europa nakon 2015. što zahtjeva financijske resurse te također prihvaćanje odgovornosti. Vi ste danas ovdje kako biste s nama podijelili vaše vaša mišljenja o prioritetima Europske unije i o budućnosti. Daj vam riječ na 10 minuta i nadamo se da ćemo nakon toga moći otvoriti raspravu sa članovima našeg odbora. Izvolite. Hvala predsjedniče, dame i gospodo zastupnici u Europskom parlamentu. Najprije vam želim zahvaliti na pozivu koji sam počašćen. Sjećam se da sam i ja od 1989. i 1993. bio zastupnik u Europskom parlamentu te vas još jednom pozdravljam jer imam e, iznimno štovanje za ovaj, prema ovom domu. Evo, deset minuta istovremeno kratko, ali i dostatno. Biću jako brz. Mislim da je doista ova tema kojom se danas bavimo pitanje međunarodne politike broj jedan na svijetu. Evo, predsjednik Lula često je govorio kada je bio na vlasti u Brazilu neće u, nema u Iranu i u Sjevernoj Koreji najveći nuklearna, najveća nuklearna opasnost, najveća nuklearna opasnost, atomska opasnost e, na svijetu je glad, ekstremno siromaštvo. I mislim da, gledajući danas e, što se dešava u sredozemlju ili u drugim morima, ali što se nas tiče prvenstveno u sredozemlju, vidimo kako tisuće ljudi koji ne znaju plivati ulaze u plovila kako bi uspjeli doći do Grčke ili Italije po cijenu vlastog života. I nažalost, moram vam reći da sam često šokiran kad čujem e, odgovorne dakle ljudi na vlasti u Europi kako govore da kada mi budemo na vlasti neće više biti imigracije. Pa jako je teško stajati za tih riječi, jer ne znam kako se može spriječiti stotine, tisuća, milijune, desetine milijuna ljudi u toj nakani. Možda bi idealno bilo e, organizirati ono što se zove svjetskim e, općim dobrima. Što su svjetska opća dobra? To je pitka voda, hrana, prava na ključna ključna prava, lijekove i cjepiva. Tih pet stvari od ključnog značaja, ja sam protiv protiv e, pomoći, protiv asistencije, ali u ovom kontekstu vidimo da ima milijardu i pol ljudi koji zarađuju manje od dolar 25 dnevno. Oni nemaju pravo na ta e, svijet, svjetska javna dobra, opća dobra. A oni su sve svjesni bogatstava koji se nalaze na nekoliko kilometara dalje od njih. I sve to stvara e, eksplozivnu situaciju i glede migracije i glede ekstrema koji se samo hrane takvim očajem. Evo to je prva stvar koju sam htio, na koju sam htio ukazati. Druga primjedba, odnosno druga, druga stvar koju želim reći jeste da s druge strane imamo zemlje od da e, zemlje donatori su zemlje koje su uočene sa gospodarskim i financijskim e, velikim krizama Evo, moja zemlja je jedan dobar primjer, proračun je naj, sve teže i teže sastaviti, ekstremi jačaju, mnogi su nezadovoljni kada se traži više, da daju više za one koji žive na 4-5 tisuća kilometara od mjesta gdje oni žive, pa oni odgovaraju, pa evo i mi patimo. I onda vidimo da je pomoć, e, javna pomoć e, za razvoj je manja Dakle, smanjuje se. Imamo, dakle, učinak škarica. Potrebe su sve veće u, za borbu, u borbi protiv e, ekstremnog siromaštva i klimatskih promjena. Dakle, to su dvije teme koje su potpuno povezane. A s druge strane imate prihode koji su sve manji. I, dakle, nužno je reagirati. A reagirati se može inovativnim e, financiranjem e, razvoja. Ima pet gospodarskih aktivnosti koje uveliko mogu se okoristiti od globalizacije. To su masovni turizam sa zračnim prijevozom, financijske transakcije sa matematičkim algoritmima koji napreduju. Evo sada se svake minute ili desetinki sekunde obavljaju tisuće financijskih transakcija. Internet, evo, velike burzovne transakcije su zadnjih godina, nekoliko godina su e, u tim poduzećima, to su poduzeća koja plaćaju najčešće manje od 2% poreza i u e, poreznim oazama su u poreznim oazama su zatim e, i ekstraktivna industrija. Evo, 2006. predsjednik Lagos iz Čilea i Bang Ki-moon, e, koji je e, bio ministar vanjskih poslova Južne Koreje, pokrenuo je jednu ideju. E, pokrenuli smo jednu ideju, dakle uzeti jedan euro ili jedan dolar po, po avionskoj karti u Francuskoj je došlo do velike rasprave gdje se ljudi hvata za gušu objašnjavajući kako Francuska opet hoće mijenjati svijet, e, e, a dijeli, dijeli lekcije planetu. Mi smo uspjeli zajedno s 13 zemalja ukupno uzeti 1 euro, odnosno dolar po e, karti, po avionskoj karti. To je kao obvezna obvezni doprinos solidarnosti. Tako smo prikupili 2 milijarde 600 milijuna E, dolara u 6-7 godina. I odlučili smo boriti se protiv šestog cilja e, milenijskog razvoja, sida i malari. Osam posto djece koje se liječe od side e, korisnici su ovoga. Dakle, nije to svako dijete koje je oboljelo, već svako 80% e, djece koja se liječe, dakle tisuća od e, Dakle, to je mikroskopska pomoć, 1 dolar, odnosno euro. 1060 milijuna eura u borbi protiv malarije financirano i 2,5 i pomaže se 2,5 milijuna djece u svijetu to je ništa, evo, ovo je mikroskopska pomoć solidarnosti i pokazali smo i dokazali smo da se time može pomoći ljudima. Zašto nije pomog, zašto nije vidljivo, pa nemamo, nemamo kačkete, nemamo džipove, nemamo majice, ali mi plaćamo e, lječnike bez granica, velike zaklade, organizacije, UNICEF, UNICEF, Evo jedan primjer, nešto što će biti stvoreno u Addis Baby uskoro, a to se zove Unit Life. Dakle, uvjerili smo šest e, šefova država iz Afrike da daju po barelu petrola 10 cenata ili 20 cenata po gramu zlata ili dolar po e, e, funti uranija. Dakle, to su te ekstraktivne industrije u zemljama, afričkim zemljama koje imaju bogato podzemlje i organizirat će solidarnost za jug u borbi protiv neuhranjenosti, to je nešto što, što izaziva strahovite posljedice cerebralne i što objašnjava e, probleme u razvoju cijelog jednog kontinenta. E, koji, na primjer, Afrika ili indijski podkontinent. Evo to je ono što sam htio u ovom uvodnom dijelu reći. Dakle, dovoljno je imati volju na razini šefa države vlada. Ništa nije bolje i važnije nego ta volja šefova vlada i da se onda traži, a da bi se došlo do te volje šefova država i vlada, najbolje je da se traži od javnosti i od zastupnika da oni poguraju. I s tog razloga sam upravo i došao kod vas i još jednom vam zahvaljujem što ste me pozvali. Imamo drugih inovativnih e, vidova financiranja koje trebamo pokrenuti. Mislim ovdje na mikroskopski porez na, trans, na financijske transakcije, to je 0,01% e, posto na derivativne proizvode. Dakle, to nikome ne bi štetilo, a moglo bi se promijeniti cijeli svijet. Hvala. Puno hvala. Za početak rasprave dajem riječ kolegice Lijot Mari. Puno hvala. E, hvala lijepa predsjedniče. I ja bih se htjela pridružiti pozdravima Filipu Blaziju, čiji angažman poznajem već godinama. On je dokazao ovom akciju da kada nešto želimo, onda to možemo i ostvariti. To je velika pouka za budućnost. U svijetu u kojem imamo e, često lijepe izjave koje e, onda ne prate dijela, naročito financijska dijela, mislim da danas e, imamo lijep primjer onoga što treba činiti. Ja bih htjela postaviti jedno prvo pitanje u ovoj raspravi. Naravno, sida je veliki problem u Africi. Međutim, ima, e, da li se e, Unit Aid bavi i drugim kontinentima ili će se koncentrirati na afrički kontinent? E, i imali znakova da će e, ta akcija proširiti i na druge kontinente. E, recimo problem imigracije danas. Imigracija je usko povezana sa nestabilnošću brojnih zemalja. Ljudi bježe od smrti. I ono što ste upravo rekli, kada ljudi imaju samo perspektivu da će umjeti ili se izložiti opasnosti e, nekog bijega kako bi preživjeli i kako bi onda pomogli svojim obiteljima, onda će oni dalje bježati. E, imamo eksploziju nesigurnosti, rizika u Africi, međutim isto tako na Bliskom istoku e, i šire ovaj fenomen e, migracija će postati ključni problem. Moramo e, bilo bi koji puta dovoljno e, djelovati od samog početka, smirivati napetosti, gospodarska pomoć, poboljšanje zdravstvene situacije tako možemo djelovati. E, da li je to dio plana koji mora postati širi i koji mora uključiti sve zainteresirane zemlje, e, to jest Europu i ne samo Europu, e, već sve zemlje koje su bogatije i sigurnije, one će uvijek privlačiti imigraciju i što je, koja je rezultat destabilizacije. Gospodin Plenković ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Gospodine ministre, htio bih u prvom redu početi e, na vrijeme kad sam bio u Parizu i kad ste vi, vi bili ministar vanjskih poslova za vrijeme predsjednika e, Širaka. Vi ste razvili ovaj pojam e, solidarnosti, pomoći drugim zemljama koje to trebaju E, vrlo mi je drago e, što sam čuo vašu analizu. E, ta inicijativa je prikupila velika sredstva. To je se dogodilo prije sedam ili osam godina. Ono što me zanima je partnerstvo. Partnerstvo koje imate s velikim financijskim globalnim institucijama E, gdje je ovdje uloga Evropske unije koja bi mogla biti konkretnija i vidljivija na globalnom nivou. Hvala. E, gospodin Pajon ima riječ. E, hvala podtajniče. Htio bih reći da je vaš tekst izvanredan tekst. Pokazuje jak angažman Mm, o, kad, e, ova borba koja se vodi s porezom na financijske transakcije, ona se vodi 20 godina. E, izvrgnuta je ruglu. Mm, e, u zadnjem sazivu smo imali jedan tekst i teško je to bilo, teško ga je bili, bilo usvojiti. Imamo dojam da uvijek kasnimo 20 godina. Recimo inicijativa o klimi E, e, to je, tu ćemo imati velike teškoće. E, polaganost izvršne vlasti da reagira na događaje. Ovaj politički zaborav puno košta sve naše zemlje. Imam jedno pitanje koje se tiče onoga što ste rekli. Ja to pozdravljam od sveg srca. To su inicijative u kojima se moramo ujediniti. Koje mjesto, i vrlo dobro shvaćam i vi ste e, sam liječnik e, i e, mnogo ste radili na malariji i sidi. U vašem tekstu se često o tome govori. U Francuskoj naglašava se veza između zdravlja i obrazovanja ova suradnja na obrazovanju je jako potrebna u Africi. E, sad, mm, ove, o, pitanje e, poreza. Kako vam možemo pomoći? Vidimo teškoće e, provedbe vidimo mm, da mm, se često govori o konkurentnosti, kako bi to moglo škoditi konkurentnosti, neki šefovi vlada i mm, e, e, tu imamo nekoliko prioriteta. Koji su to e, prioriteti? Koji je omjer kad o tome koji su to omjeri? htio bih znati kako vam u tome možemo pomoći. Hvala lijepa. Ta, gospodin Takis, ali Đorđeo ima riječ. Hvala, želim vam dobrodošlicu i kao prvo želim vam zahvaliti na e, naporu koji ulažete kako biste razriješili ove probleme kojima se bavite. Vi ste rekli, to je vrlo razumno, da postoji čitav niz dionika te čimbenika koji utječu u tim, na te velike migracijske tokove, dakle nedostatak vode, perspektiva, obrazovanja i tako dalje. No ja smatram da postoji jedan element koji nedostaje u tom pristupu, a koji smatram da je najvažniji a to su ratovi. E, ratove izaziva nekolicina i zato mene e, iznenađuje što vi to niste ni spomenuli. mi ovdje vidimo da, e, e, da je zapravo izazivanje e, ratova i izbijanje sukoba izravni uzrok migracijskih tokova i sada se pitamo možemo li napraviti nešto ili ne ili se samo držati po strance. Naravno da ovdje problem e, vode, hrane, siromaštva, obrazovanja, ali tu je također i problem sigurnosti. Jedno je živjeti u e, području u koje može biti siromašno, ali je sretno i osjeća se sigurnim. I zato smatram da morate e, procijeniti i taj nedostatak kada se suočavate s tim problemom. Kolega izvolite. Zahvaljujem. Naravno da nema e, sumnje da u 21. stoljeću u kojem trenutno živimo postoje situacije u u kojima e, koje su jednostavno neprihvatljive za ovaj zapadni dio svijeta i, i čija su posljedica neposredno ovi migracijski tokovi s kojima smo danas suočeni filozofija da postoji mogućnost da one osobe koje imaju probleme u svojim e, zemljama porijekla, e, ta činjenica da oni vide da države u njihovom susjedstvu žive puno bolje i zbog toga smatraju da je pametno pobjeći kako bi i oni bolje živjeli. To se ne razlikuje puno od politike i filozofije gusara e, prije nekoliko stoljeća. E, to su bile osobe koje su vidjele da postoje bogatije zemlje i oni su odlazili i napadali ih. Mi ne smijemo biti u toj situaciji, mi moramo rješavati problem u korinu. moramo u ekonomskom smislu pomoći tim zemljama, moramo osigurati da imaju demokratske vlade i ne možemo dopustiti da se narodi i dalje izrabljuju. Mi moramo zajamčiti da se eksploatiraju e, resursi tih zemalja, ali u korist naroda koji žive u toj zemlji. Ako želimo sigurnost, moramo zajamčiti da pomoć koju dajemo tim zemljama ne ostaje u rukama korumpiranih vlada, već da ide narodu, da oni zaista se mogu okoristiti od te pomoći. Također nas zanima kako Europska e, unija surađuje sa UN-om u tom smislu. Hvala. Hvala vam evo, što ste danas ovdje s nama. Ja sam vas htio pitati nešto više o e, porezu na financijske transakcije. Mislim da je 12 zemalja Europskoj unije koje smo se obavezali također i u Španjolskoj e, da ćemo uvesti taj porez. Ali me zanima koje još države u međunarodnoj zajednici podržavaju taj prijedlog za financiranjem. Na drugom mjestu E, kada govorimo o tim e, novitetima po pitanju e, financiranja, kada govorimo o fiskalnoj konsolidaciji u mnogim razvijenim državama, mene zanima kako je to povezano. A također, treće pitanje je kakve perspektive postoje za plan nakon 2015. s obzirom na summit koji će biti održan ova jeseni u Yorku i također e, u kojem će smjeru ići taj program za e, razdoblje nakon 2015. Kolega Panceri. Grazie, e- Hvala, hvala vam što ste danas ovdje. Također ja naglašavam važnost uloge i aktivnosti koju vi obavljate. Ne postoji zajednički okvir za djelovanje i ta mogućnost da intervenirate E, kroz humanitarnu pomoć i kroz suradnju. Ja smatram da je to iznimno važno. Također bih se htio osvrnuti na dva vrlo važna pitanja. Ja mislim da ste vi sigurno svjesni da, da biste se mogli suočiti s tim problemima koje ste naglasili, e, da ako mi ne uklonimo e, uzroke, zapravo nemamo temelja za dugoročne aktivnosti. I također čest to e, imamo dojam da desna ruka vrlo često ne zna što čini i lijeva ruka. Postoji jedan važan aspekt u tim aktivnostima koje vi obavljate kada govorimo o humanitarnom programu UN-a, ali postoji i veliki nedostatak u političkom dijelu UN-a i smatramo da je to ona e, osnovna tema, jer to je poput e, zapravo psa koji stalno hvata i grize vlastiti rep. E, sljedeći element se tiče politike suradnje. Pogotovo ako govorimo o Africi, vi jako dobro znate da je to E, onako sporan teritorij i sama Europska unija ima velike poteškoće u provođenju politika suradnje zato što je to konkurentna zemlja e, koja ima recimo e, diskutabilne funkcije. Ovdje mislim na Kinu koja je sve više prisutna u Africi. I ja bih od vas htio čuti kako se te aktivnosti suradnje i humanitarne pomoći UN-a zapravo vežu u, uz to pitanje jer ključna je poveznica između demokracije i humanitarne pomoći. Mi riskiramo dati novac tamo gdje postoje autokratne vlade, e, despoti i gdje to može dovesti do neželjenih učinaka i zato treba razmišljati i o tome. Potrebno je da e, djelovanja Europske unije budu povezane sa demokracijama i sa istim tim aktivnostima koje se trebaju obavljati na samom području Ovdje govorim prvenstveno o Africi. Evo, zanimaju me vaša razmišljenja o ta dva aspekta. Hvala, kolega Šanfen. Merci, monsieur. Hvala, predsjedniče. Mikrofon. Hvala predsjedniče, e, gospodine potajniče, Najprije da vam zahvalim na ovom izlaganju koji nam pokazuje da e, e, radimo na dva kolosjeka. Prvi je vidljiv, ne možemo si zamisliti da bi e, e, svijet imao sve e, bogatije zemlje s jedne strane, a sve siromašne s druge strane. To je pitanje i morala i našeg vlastitog interesa. Ovi migratorni pritisci su ovdje, oni postoje i to je i političko pitanje. Inovativno financiranje E, mogu odgovoriti na ovaj e, moralni imperativ i e, naravno da je tu naročito uključena Evropska unija. Jedno naivno pitanje možda. Vi poznate ovlasti Europskog parlamenta, što one mogu biti i što one jesu. kad je parlament izoliran koji puta e, je e, e, parlament nemoćan da sam djeluje. U, u ovom kontekstu koji se tiče Europskog parlamenta, kako vam Europski parlament može pomoći u zadaći da, da se ovo novo inovativno financiranje proširi na jedan vrlo širok nivo? hvala, ja ću postaviti posljednje pitanje. Možete e, li dati e, primjer? Dakle, na kojoj smo sada razini po pitanju resursa kada govorimo o provođenju plana za održivi razvoj? Drugo pitanje. E, kako vi gledate načine zapravo djelovanja kako bismo zaista imali onaj stvarni pravi učinak? I sad vam dajem riječ. Eh. Debo, merci. Eh, hvala lijepo u prvom redu svima na ovim pitanjima. Eh, imali smo mnoga vrlo, vrlo relevantna pitanja. U prvom redu treba znati da imamo tri globalizacije. Globalizacija gospodarstva koja već dugo traje i koja je sada došla do vrhunca globalizacija komunikacije koja je totalno promijenjena internetom. E, nedostaje treća, a to je globalizacija solidarnosti. Ona nedostaje. Prvo, gospodarska globalizacija. To, e, poslovni ljudi su globalni poslovni čovjek neće raditi samo u Španjolskoj ili Francuskoj, on će raditi na cijelom svijetu. E, I onda imamo e, komunikaciju koja je toga rezultat, ali nažalost tu nije uslijedila e, globalna solidarnost. Solidarnost je previše lokalna i ja se u to uključujem. Političari su gledaju preusko. Oni gledaju samo izbore za tri ili četiri godine. E, e, a od tako ne možemo govoriti o velikim temama. Moramo u jednom trenutku odlučiti da e, politika mora biti dugoročna, 15, 20, 30 godina. Reuters javlja danas da ima 16% više milijardera na svijetu danas. Imamo užasan jaz između e, siromašnih i najbogatijih. E, gospođa Marije postavila jedno, jedno važno pitanje. Mm, e, unit Aid ne radi samo u Africi radi u svim e, najsiromašnijim zemljama koje pogađa e, sida i malarija. E, radimo u jugoistočnoj Aziji. Kad govorimo o djeci koja pate od side, 90% ih živi u Africi. 89 eh, eh, eh, ili 99% trudnica koje pate od side i koje imaju sidu su u Africi. Odlučili smo, imamo ovu trojku, tuberkuloza, sida i malarija. Čuli smo i pitanje jednog drugog člana parlamenta o ratovima a gospodina Ađi i gospođa Aliju Mari su postali pitanje ratova. E, govorite o gladu, o vodi, o zdravlju i obrazovanju. E, oni e, ljudi ne odlaze zbog tih stvari, već odlaze zbog ratova. Ali siguran sam da E, ekstremno siromaštvo je uvijek, uvijek ima posljedice, a ta je posljedica uvijek više nasilja, više sukoba, više ratova. Kada je netko jako siromašan, kada je narod vrlo siromašan, onda odmah imamo sukobe. Prema tome imamo odnos, proporcionalni odnos, očit odnos između ekstremnog siromaštva i nasilja. Vrlo često se kaže, e, i kažu i vrlo hrabri ljudi, e, da e, liječimo ove tri bolesti, trebamo ima, bit će nas uskoro 15 milijardi na ovoj zemlji. žena ili bračni par u siromašnoj zemlji E, oni moraju imati osmero djece e, da bi četvero djece doživjelo e, starost od pet godina. Kako siromaštvo pada, tako će padati i broj djece novorođenčati. To vidimo u Sjevernoj Africi, na primjer. Pad siromaštva vodi do pada nataliteta a razlog tome je obrazovanje. U trenutku kad dajemo školu, kad dajemo obrazovne vrijednosti djeci, onda trenutno se mijenja upravljanje, e, poznavanje drugih, poštivanje drugih se mijenja. E, to je pitanje e, kulture i kultura koje su heterogene. Naravno, danas imate potpuno pra, pravo, gospođo, gospođo i, i, i gospodine Aligožur, e, ratovi tjeraju ljude u izbjeglištvo. Gospodin Pleković, part, partnerstvo e, e, Evropske unije i e, Ujedinjenih naroda Europa e, i Europska unija e, čini mnogo za e, siromašne zemlje, ali to ne radi dovoljno dobro. Nemamo dovoljno, rekao bih, provedbi tih politika od strane institucija jer ima neki gospodin na vrhu, gospodin na vrhu koji je e, izabran i koji ne djeluje. A to je šteta, e, jer možemo učiniti mnogo e, u borbi protiv ekstremnog siromaštva. Partnerstvo je očito. Unit Life, Unit Aid i evropske institucije moraju surađivati. I zašto? Zbog toga što smo e, napravili nešto što je po prvi puta u povijesti čovječanstva da je to se dogodila. Danas dvije milijarde ljudi e, e, nemaju liječničke skrbi. Evo, postoji lijek, ali on nije za tebe zato što e, e, e, imamo patente na lijekove koji traju 15 do 20 godina i milijarde ljudi umiru jer ne mogu doći do tog lijeka. Za SIDU imamo sada jedan sustav, to je sustav pa, koji najsiromašnijima omogućuje da dobiju iste lijekove E, kao i bogati, ali uz 80% manje troškova. To je prvi puta da e, najsiromašnijima omogućujemo da dobiju jeftine lijekove, iste lijekove, ali po mnogo nižoj cijeni. E, ovako, mislim da o ovoj temi, gospodine Plenkoviću, Europa ima što da kaže ovaj sako, da li ga mogu po toj cijeni, ako ga ne mogu skupo platiti, kupit ću jeftiniji, ali lijek koji je skup, ja si ga ne mogu priuštiti i zbog toga ću umrijeti, crknut ću. I, i to je nedopustivo. E, e, e, e 84 e, tisuće e, dolara se plaća za neke lijekove, a on se može kupiti za e, mnogo manje, za stotinjak dolara. Naravno da imamo burzu, imamo financijske interese, ali mi smo političari i moramo biti iznad svega toga. E, čuli smo nešto o porezima i e, to je pitanje naše generacije. E, to ne obuhvaća e, sve generacije. 0,01% na nešto neće promijeniti svijet. Ali 0,01% poreza na derivativni proizvod u cijelom svijetu to je 400 e, milijardi e, dolara i time e, odgovaram. I da zaključim, kako možemo okončati sve ove drame, ove tragedije? ako budemo imali ovu, ovaj poraz na financijske trans, transakcije, reći će nam da je to nemoguće E, liječnik, e, vi ste liječnik, ne znate ništa o ekonomiji. Međutim, e, drugi nam kažu da je to moguće. To je moguće za nacionalne proračune i na jedan put vidimo da iste vlade, ministri financija vide da je to jako dobro kako bi sačuvali novac. Imamo tu veliku raspravu u mnogim zemljama i u Francuskoj. U Francuskoj je vlada prihvatila da dade 30% e, od e, e, poreza na financijske transakcije, to je povijesni događaj. A ministar financija je onda smanjio druge linije. 30% ovog poreza će ići za razvoj. U Španjolskoj je odlučeno Mm, u Francuskoj, Belgiji i drugim zemljama e, će e, se uvesti taj porez na financijske transakcije. Tu mora postojati i e, suradnja među zemljama. Kako možemo vršiti pritisak na ministre financija da dadu najmanje od, između 30 i 50% za razvoj? E, e, ja se pridružujem ovoj e, veličanstvenoj formuli za uspjeh. Gospodin Mon je govorio u drugim zemljama. U Tajlandu danas imamo velike rasprave o tim porezima na financijske transakcije. On postoji i u Brazilu. On ide u, za zdravstvene fondove u Brazilu. Dakle, posta, postoja se pitanje e, usmjeravanje tog poreza na razvoj. 2017. je posebna godina, to želim e, reći ovdje u parlamentu. To je godina kad će opća skupština prezentirati Sustainable Development Goals ciljeve održive razvoja. To je e, e, početak održivih milenijskih ciljeva razvoja. Imate potpuno pravo kad kažete da ako e, želimo ostvariti te ciljeve onda moramo imati inovativno financiranje. I na kraju obrazovanje. Koje mjesto ima obrazovanje? Mm to je ona ključna tema. Za, zašto je teško provesti inovativno financiranje za obrazovanje dok je to lako u zdravstvu? osam od 8 od 10 e, posto djece e, i boluje od side u nekoj zemlji. To možemo kvantificirati. Rezultate o obrazovanja je teško kvantificirati. E, gospodine Pididios e, e, je govorio o zemljama u razvoju i obrazovanju. Bolje obrazovanje će dovesti do boljeg upravljanja. Gospodin Panzeri kaže da E, Ujedinjeni narodi ne znaju, e, lijeva ruka ne zna što radi desna. E, međutim, Ujedinjeni narodi nisu samo glavni tajnik, to su svi zemlje svijeta koje su se ujedinile na raznim područjima. Mm, mm, moramo povezati lijevu i desnu ruku. To se tiče svih nas, svih izvršnih vlasti E, Kinezi, imate pravu, daju e, e, novce za bilateralnu suradnju. Evropska unija bi tu trebala biti mnogo aktivnija i, i davati mnogo više novaca najsiromašnijim zemljama. Na kraju ću zaključiti zadnjim pitanjem, gospodine predsjedniče. Koliko javna pomoć 130 milijardi dolara godišnje e, dajemo za e, pomoć. A za obrazovanje nam dajemo 50 e, milijardi globalno. To je mnogo premalo. Klimatske promjene, 100 milijardi godišnje da je rekao Kopenhagen, a dajemo tek 10 E, e, milijardi za sada. E, ono što je rekao gospodin Živa, što želimo mi, koja je moja želja, što možemo učiniti ovdje u parlamentu. Europski narodi koje vi predstavljate, vi morate poslati poziv svim vladama svijeta da se e, da e, se o, e, sada pred konferenciju u Parizu na summit, u Parizu sada moramo reći da je jedino rješenje da izbjegnemo svjetske svjetski rat u 21. stoljeću jeste da nađemo mikroskopske elemente pomoći E, globalnoj ekonomiji. To je jedino rješenje e, kako bismo mogli živjeti u miru u 21. stoljeću. Hvala. Ja, senjor. Puno hvala. E, evo, činjenica je da se Ujedinjeni narodi oko toga poprilično e, brinu i ono što trebamo, a to je više povolja Ujedinjenih naroda i želimo vam svu sreću u vašem radu, također i čitavom čovječanstvu. Sada se pripremamo za sljedeću točku, to je razina gledišta, odnosno predstavljanje studije prema nove europskoj sigurnosnoj strategiji. Predajem riječ kolegi Plenkoviću. Dear colleagues, let us continue our deliberations. Uh, Kolege, nastavimo sa radom uh, današnjeg sastankom. Nastavljamo s točkom uh, devetom na dnevnom redu. Tu se radi o predstavljanju studije prema novoj europskoj sigurnosnoj strategiji, procjena učinka promjena u globalnom sigurnosnom okruženju. Ovaj dio sastanka vodimo zajedno sa pododborom za sigurnost i obranu. Ovdje ga predstavlja kolega Kan i srdačno pozdravljam i gospodina Jana Antonija koji je ad internim ravnatelj Stokomskog istraživačkog instituta. Kao što ste vjerojatno vidjeli u svojim elektronskim poštama dobili ste e, ovu studiju koju je naručio Europski parlament i koja je izvedena u suradnji Ciprija, Chatham House iz Londona i zaklade za strateški razvoj iz Pariza. Mislim da je ovo pravi trenutak za ovakvu raspravu. Mi smo u lipnju, tek par dana prije nego se viska predstavnica Federica Mogherini e, predstavi vijeću svoj dokument o promjenama u globalnom okruženju. Kao što svi znamo, Europska sigurnosna strategija izrađena je 2003. godine još, kratko je revidirana 2008. godine, sada se vodi rasprava na razini vijeća kako pristupiti novom globalnom kontekstu, prijetnjama, izazovima u svijetu. Stoga mislim da ovaj dokument koji je dobro izrađen, koji je jako razumljiv, koji e, na kojem je radilo, na, za čiju izradu se radilo na brojnoj stručnoj literaturi, mislim osobno da ovaj dokument e, je dobar i metodološki što se tiče okvira i substance njegove i prirode dokumentata na kojima treba Europska unija raditi, na kojima će raditi e, i 2005. E, i 2006. rečeno je da sigurnost da, da ukazivalo se na kibernetičko ratovanje, kibernetičke napade i E, politiku Rusije prema svom susjedstvu. Dakle, to su samo neki od elemenata koje trebamo imati na umu kada se bavimo budućom strategijom. Također još jedna stvar ovdje je važna, primut na znanje i odnosno ukazali se na ono što Europski parlament kao važna institucija može napraviti. Mi naravno uključujemo raspravu o sigurnosnoj strategiji doslovno u sve rasprave koje vodimo Drago mi je što smo se usredotočili na ovu temu ja konkretno danas. Mi ćemo pružiti vjerojatno dodatni doprinos e, na e, izvješće za zajedničku vanjsku sigurnosnu politiku koju predstavlja predsjednik Brok i tu ćemo vidjeti da li ćemo imati novi, novi pristup e, toj strategije od strane vijeće komisije. Sada predam riječ gospodinu Kanu koji će nam reći u ime SEDA nekoliko riječi, a onda ću predati riječ gospodinu Antoniju. Izvolite. Hvala gospodin Antoni, srdečno vas pozdravljam u ime odbora, pododbora za sigurnost i obranu doista smo zainteresirani čuti vaše mišljenje o e, mogućoj novoj europskoj sigurnosnoj strategiji. Naime, kada se u prosincu 2013. godine Europsko vijeće dalo mandat visokom predstavnici da izradi izvješće koje će predstaviti kroz nekoliko dana, niko nije mogao zamisliti do koje mjere će u narednim mjesecima se svijet promijeniti. Neću ponovno govoriti o krizi u Europskoj uniji s kojim smo suočeni i općenito u cijelom svijetu, no mislim da vrijedi podcrtati da e, ono što se dešava i reakcija na ove e, događaje i nedostatak suradnje mogu dovesti u pitanju u krajnosti e, izmijeniti poredak u svijetu. Zato potrebno razmisliti o tome institucije to treba napraviti i svjesni smo značaja izvješća visoke predstavnice Mogherini i cjelokupne međunarodne zajednice. E, ova kriza nam je pokazala koliko su obrane sigurnost značajni. Moramo spostarati da europske države članice budu spremne da suoče svim mogućim novim prijetnjama koje se mogu pojaviti i da e, imamo novi sveobuhvatni E, pristup koji će uključiti i vanjske, vanjske granice i unutarnju dimenziju. Sigurno da puno pozornosti prilažemo, pridajemo ovome svemu i dalje sudjelujemo, nastavljamo raditi na toj strategiji. Nova sigurnosna strategija mora prije svega ponuditi dugoročnu reviziju, odnosno razmišljati o tome gdje Europska unija želi biti u svijetu i e, što želi napraviti e, glede svoje sigurnosti izvan i unutar Europske unije. Europska unija ima čitav niz instrumenta koji može koristiti koristi od upravljanja krizom, razvojne pomoći, pomoći trećim zemljama i suradnji s trećim zemljama, ali bez jasne strategije posjedanje za ovim instrumentima ne može biti u potpunosti operativno i polučiti najbolje moguće rezultate. vam hvala gospodine Antoni što ste došli ovdje i, i e, rado ću vaše mišljenje. Hvala gospodine Khan. Sada predajem riječ gospodinu Antoniju koji je velšanim i koji trenutno radi u Stokholmu i koji će govoriti u ime svih triju institucija koje su radile na izradi ove studije. Izvolite, imate 15 minuta na raspolaganju. Dobro, najviše hvala na pruženoj prigodi i da sudjelujem u izradi ove studije. To je bilo iznimno zanimljivo i vrijedno uloženog truda. To govorim u ime svih, svih triju institucija i hvala vam što mi pruža mogućnost da danas eh, predstavim rezultate. Neću nastojati rezimirati, sažimati ovaj dokument koji ima skoro sotnu stranica, dakle trebalo bi mi zasigurno više od 15 minuta, no doista želim ukazati neke od ključnih elemenata. U biti kada smo se počeli baviti ovim pitanjem, na postavljeno pitanje, dakle da li postoji neka logika i dovoljno opravdanje za e, stvaranjem nove sigurnosne strategije nije nam svima bila jako očita. Ako se pogleda dokument iz 2003. pa e, dodatak iz 2008. to su jako korisni, vrijedni mm, dokumenti smjernice, no ipak smo došli e, do zaključka da ima e, opravdanje za novi konsenzus o, novoj, o, uvozi Europske unije u svijetu i najbolji način da se to uvidi bio bi uhvaćen izradom nove sigurnosne strategije. Još jedan razlog za to, kao što je to već spomenuto, je da su europska i svjetska sigurnost, odnosno sigurnosno okruženje izmijenjeni, u, zasigurno izmijenjeni su sprem 2003. godine i ono što se vidi u bliskom susjedstvu Europske unije, tu su veliki, e, veliki problemi u sigurnosnom sustavu, i promjene ne mogu biti isključene i još ih je bolje anticipirati. Dakle, vrsta kriza i sigurnosnih izazova s kojima koje vidimo, s kojima smo suočeni, smatramo da oni nisu baš uobičajeni, normalni, da ne predstavljaju uobičajenu krizu, već se tiču nekih od temeljnih načela na kojima počivaju europska sigurnost i e, Tako da postoji opravdanje za izradom e, novog pristupa glede ovog pitanja. Mimo toga, Naravno i sama Europska unija prolazi kroz e, značajnu transformaciju gdje su e, zakonodavne institucionalne promjene, proširenje e, Europske unije koje je samo po sebi transformiralo Europsku uniju i tu imamo i činjenicu da financijska kriza je polučila raspravu o tome da li je došlo vrijeme da se govori o povlačenju, odnosno smanjenju ambicija koje su bile sadržane u prethodnom dokumentu o e, sigurnosnoj strategiji. Dakle, to su neke činjenice koje su po našem mišljenju opravdale e, novu raspravu. Evo, osvrnut ćemo se na elemente koji se nalaze u drugom dijelu izvješća koji se bavi prijetnjama, to je dosta opsežan dio i tu je, tu je previše toga da bi se kroz to protrčalo, ali u biti uvidjeli smo da postoje prijetnje različitih e, vrsta, e, imamo smrtne prijetnje koje e, mogu izazvati pogibiju, uništavanje materijalna uništenja, zatim prijetnje koje prijetnje prema načinu život, življenja koje mogu biti dovesti u pitanje socijalnu koheziju, nanijeti štetu gospodarstvu, gospodarskim interesima, e, infiltriranju društvo od e, nekih skupina. Zatim treća vrsta prijetnje jeste prijetnja e, europskim interesima, bilo izravne, dakle otmice, potom e, prijetnje na e, vanjska ulaganja, e, vanjska europska ulaganja, zatim podrivanje interesa, to može, do toga može doći do sukoba, uništenja infrastruktura, uništavanjem napretka glede ostvarivanja vladavine prava, ali tu su i drugi primjeri, konkretna ilustracija su oboljenje, odnosno epidemija pa ebole, koja je u kratko vrijeme e, uništila više od desetljeća gospodarskog napretka u nekoliko e, susjednih zemalja. Zatim, prijetnje europskim ciljevima. Europska unija je, e, bi, se puno bori za učinkovit multilateralizam, vladavinu prava i izbjegavanje pravila i podrške multilateralizmu bila bi prijetnja upravo europskim načelima, a provedba istih bi išla doista u naš korist e, u cijelom svijetu. Dakle, od te četiri različite vrste, četiri različita tipa prijetnji mogu postati bilo kada, ali omjer e, u promjenama je važan i ono što ćemo vjerojatno izvući iz ovog izvješća je da kad se pogleda što se dešavalo u zadnje vrijeme, jeste da ova prva skupina prijetnji, dakle izravne prijetnje Europskoj uniji, vjerovatno im treba pridati veći značaj sad nego što je to bio slučaj u prethodnim desetljećima i to je djelomično utemljeno na našim analizama trendova sukoba, dakle nakon e, otprilike desetljeća pozitivnog razvoja i sve manjeg broja sukoba i manjeg intenziteta sukobljavanja. Podaci koje smo prikupili i objavili Cipriju ukazuju na to da su tri zadnje godine bile prelomni trenici, sada se krećemo ka jednom negativnijem negativnoj tendenciji gdje će biti veći e, broj tih sukoba i koji će biti sve opasni, odnosno smrtni, smrtonosni. Možda je prerano da se govori o trendu, ali ove tri e, zadnje godine nam ukazuju na to da ne idemo baš u najboljem smjeru. Drugo, potreba za umirivanjem europskih država članica i naših bliskih partnera kada se radi o europskoj sigurnosti E, to se dešava istovremeno kad i sve veći zahtjev za vojnim djelovanjem e, izvan Europe, osobito u Africi. Dakle, to su podaci koje smo objavili i koji su objavljeni i ukazuje na to da u tri zadnje godine je došlo do porasta e, mirovnih operacija. Dakle, veća je potražnja za našim resursima kojim raspolažemo ne samo unutar Europe, već i van Europe. Dakle, kad se ocjeni ravnoteža svih tih različitih tipova ravnoteže, možda je, možda spra, vjerojatno s pravom e, se treba usredotočiti malo više na ova takozvana hard security issues, dakle konkretna sigurnosna pitanja. E, još nešto što smo e, uočili, treba, dakle ovo što smo uočili treba biti shvaćeno kao sistemsko to, te prijetnje nisu u okviru granica, dakle potrebno je da dođe e, do privatno-javnog partnerstva, ne poštuju granice interne, unutarnje, dakle to su neke sistemske prijetnje koje prevazilaze sposobnosti nekih konkretnih država da se nose s njima. Dakle, sve su ovo važni razlozi da se ovim pristupi na europskoj razini, to je opravdano i nužno čak. Ako se vratimo sad na zadnji pogled, odnosno treći dio izvješća, koje je također dosta opširno, želim privući vašu pozornost na jednu stvar. Ono što bismo mogli napraviti jest e, niz ne zahtjeva velike reforme u postojećim eh, infrastrukturama i to je utemeljeno na već dosadašnjem radu. Osobito se radi o tome da se iskoriste e, ono što ima Europska unija čim raspolaže u fragilnom okruženju. Trebaju nam e, konkretne e, analize. E, to je nešto na što se ukazalo u Ukrajini. Vidjeli smo da je potrebno dobro analizirati konfliktne situacije, čak i u zemljama koje nisu u ratu. To nam je bilo jako potrebno u razdoblju 2009. do 11.12. Sada pređemo na zadnji dio izvješća gdje se govori na ono što se može napraviti na ambiciozni način. U ovom postupku, treba razmisliti o ovom postupku kako razvijati ovu sigurnosnu strategiju i koji su ciljevi toga svega. Dakle, ključni ciljevi i metodologija obrazloženi su u zadnjem dijelu izvješća, a to je objasniti ulogu našim partnerima, dakle to je diplomatski pristup, ali isto tako staviti e, sve na raspolaganje smjernice za onima koji su od, odgovorni za provedbu toga svega, tako da ljudi koji u institucijama mogu vidjeti kako mogu dati svoj doprinos u ostvarenju nečeg većeg, Također treba moći pomoći partnerima diljem svijeta da shvate kako mogu surađivati sa EU s Europskom unijom i da to bude da ide u obostranu korist. I sad kako bismo ostvarili ova tri cilja u van granica to zahtjeva da države članice, parlamente, europske institucije i općenito e, javnost e, da se izradi jedan konsenzus to će biti u velikom kontrastu, kontrastu spram e, onoga na što je ukazivao dokument iz 2003. godine. Inkluzivni postupak je taj koji bi zajamčio najbolji, najbolje rezultate, ali to bi bilo teško e, napraviti u ograničenom vremenskom e, periodu. Ovo su aktivnosti koje se kreću u ciklusima od otprilike jednog desetljeća. Dakle, kako bismo napravili jedan dokument koji će za deset godina još uvijek biti relevantan, nužno je utrošiti dovoljno vremena na e, razboritu izradu toga svega, a ne ograničiti se na 3, 6, 10 mjeseci. Dakle, ako će se zraditi tako što jednom svaki deset godina, onda treba postaviti da to bude napravljeno na valjan način. Kao što sam rekao, postoji širok e, čitav niz e, prijetnji koje mora Europska unija imati na umu, a isto mora tako analizirati dugoročni pristup, e, a istovremeno se baviti i iminentnim prijetnjama. Jasno nam je da će Europska unija pretrpiti, proživjeti šokove raznolike, svijet se brzo mijenja, teško je to predvidjeti i stoga, s obzirom da znamo da će doći do šokova, odnosno napada, ne možemo reći koje prirode će oni biti točno, jedan od važnijih elemenata jest izgradnja otpornosti i to treba biti ključni element e, e, sigurnosne strategije. Trebamo naučiti kako se prilagoditi na e, i analizirati, odnosno anticipirati učinak e, na živote naših sugrađana u EU. Treći element koji je bio od ključnog značaja ovom glavnom pristupu jeste naglasiti da EU neće, odnosno ne može se povući iz svjetskih poslova a istovremeno mora biti realna vizija tome e, kako Europska unija može najkonstruktivnije sudjelovati i utjecati i na koji način polučiti najbolje rezultate. Europska unija će biti aktivna u globalnim poslovima, ali ne može e, težiti tome da rješava sve probleme stalno i svugdje. I konačno, treba izolirati ove stvari gdje e, Europska unija može učiniti najbolje rezultate, rezultate kakve nisu drugi ne može. I poslije jedno područje na koje se doista trebamo usredotočiti jeste e, shvaćanje i rješavanje spone između sigurnosti i razvoja. Tu se E, tu se, e, tu je Europska unija bila jako dobra, dakle u razumijevanju veze između sigurnosti i razvoja i može staviti na raspolaganje cijelom svijetu jako e, dobru ekspertizu. Poslije još neki ključni elementi, ocjena partnerstva, Mislim, moram biti iskren, ovdje se nismo potpuno slagali, mi drugi kolege koji su, s kojima smo radili na ovome. Naravno, EU mora raditi na partnerstvima, no moramo eh, jasno znati što kažemo, kad, što mislimo kada kažemo strateško partnerstvo, poslije neki slučajevi, o Sjedinje američke države, to je jasna stvar, gdje je naše partnerstvo, odnosno odnos toliko međusobno povezan, e, da nije važno da li ćemo to zvati strateškim partnerstvom ili ne, ali ono će imati te odluke. U drugim pak slučajima možete vidjeti da postoje postoje dovoljno elemenata za strateško partnerstvo, dakle blisko surađivati s stabilnim partnerom, ali nije jasno koja je substanca tog e, partnerstva i to su neke zemlje na koje se treba bolje usredotočiti i rekao bih da većina zemalja azijskog kontinenta pa spadaju u tu kategoriju, Kina, Indija, Južna Koreja i treba vidjeti do kojeg, e, u kojoj mjeri to strateško partnerstvo ima smisla u potpunosti. A zatim ima e, i strateških partnerstava s kojima imamo problemačnu situaciju, e, kao što je Rusija, to je najbolji primjer. Dakle, trebamo jasno definirati što mislimo kada kažemo, e, kada spominjemo strateško partnerstvo, to je, to je nužno definirati. Sljedeća točka, regionalni sigurnosni izazovi, mislim da se jasno vidi iz izvješća da iako je Europska unija, eh, uniji jako stao do globalnog eh, globalne sigurnosti postoje neke, neke situacije u našem eh, izravnom susjedstvu koje treba rješavati, to je nešto što se ne može biti odgođeno, dakle moramo se usredotočiti na regionalnu sigurnost i na susjedstva. I konačno želim spomenuti transferzalne izazove nužno je, kao što sam već rekao, da Europska unija održi svoj temeljni pristup otvorenosti i sudjelovanja u e, svjetskim pitanjima, jer to je u našem interesu, no to istovremeno stvara ranjivost i tu imamo neke pozitivne tokove koje želimo ohrabriti, bilo da se radi o ljudima, idejama, financijama, financiranju, strateškim dobrima, no to može biti stvoriti ranjivost u kreativnom putu koji mogu iskoristiti e, loše zlonamjerni ljudi sile. Dakle, kako razviti učinkovit e, pristup da se bavimo ovim pitanjima, to je jako važno i zbog svoje prirode Europska unija vjerojatno može napraviti jako veliki doprinos ne samo u izgradnji svoje vlastite sigurnosti, već i u rješavanju svjetskih sigurnosnih pitanja. Dakle, to su neki elementi na koje sam htio ukazati, koje sam izvadio iz izvješća, kao što rekao, to, to je skoro smo stranica, dakle, bilo besmisleno da ja to vama idem čitati ili da vam to sažma, Malo ovo su ključni elementi na koje sam htio ukazati. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Antoni. Imamo 45 minuta za raspravu. Imam za sada šest javljanja za riječ. Sedam. Molim vas e, dvije do tri minute maksimalno e, kako bi gospodin Antoni odgovorio. Gospodja Kanjete ima prva riječ za e, pučane. Hvala lijepa, hvala na ovom sveobuhvatnom e, izvješću. Ovo je izvješće dobra osnova. E, za našu službu za vanjsko djelovanje i za povjerenicu Mogherini na putu stvaranja nove strategije za Europu. E, htjela bih dati nekoliko primjedbi. Prva se tiče naših susjeda. Ono što smatram važnim jeste da ne smijemo izbjegavati e, središnje pitanje na koje trebamo odgovoriti, a to je koje odnose i koje, koju budućnost želimo imati s našim susjedima. E, ja ću govoriti latvijski, biti će mi ja, je, lakše. Susjedne zemlje e, su potpisale sporazum o pridruživanju s Europskom unijom e, što postoje, što pokazuje određenu kvalitetu odnosa e, na gospodarskom području. Mislim da osim suradnje, gospodarske suradnje moramo imati i druge oblike suradnje kako bismo recimo moramo povećati interoperabilnost između Europske unije i susjeda. Ako to nismo spremni učiniti, onda to treba jasno reći. E, e, e, glasanje u Strasboru u prošlog tjedna o sigurnosnoj strategiji na Crnom moru. Tu nije eh, spomenuta suradnja između eh, eh, NATO-a i Gruzije i Moldove i Ukrajine. Sur, suradnja na području sigurnosti je vrlo važna za Europsku uniju. A sada nešto o Gruziji. Gruzija je dobila obećanje da će e, možda postati e, članicom NATO-a na samitu u Bukureštu. To treba uzeti u obzir. Trebamo postaviti prioritete što se tiče opasnosti za Europsku uniju. To postavljanje e, prioriteta neće biti lako. Ali u prvom redu trebamo govoriti o kibernetičkoj sigurnosti, zatim o infrastrukturi nuklearnih e, centrala i e, posljednji element je terorizam. Ne smijemo zaboravati ni e, propagandu koja je važan aspekt. Kako možemo zaštititi evropske narode od eh, masivnih dezinformacija i eh, kampanja pranja mozga. Kolega Valčitis ima riječ, izvolite. Htio bih vam zahvaliti na vrlo eh, zanimljivoj prezentaciji. Moram međutim spomenuti dva aspekta. U prvom redu, Niste spomenuli neka, neke unutarnje izazove u Europskoj uniji. Svi govorimo o solidarnosti koja je kamen temeljac svih država članica Europske unije. Iz aktualnih događaja vidimo kad glasamo za ovaj ili onaj izvještaj, očito je da nema solidarnosti, da ona nedostaje. Niste spomenuli, spomenuli jedan od glavnih faktora, a to je problem energetike. Prošlog tjedna u Strasburu smo glasali e, protiv e, strategije, evropske e, strategije za energetsku sigurnost. To je jedan od ključnih elemenata koji bi nam pomogao da uravnotežimo naše aktivnosti u budućnosti. Dokument sadržava neke aspekte e, e, neke zemlje nisu bile zainteresirane za njih e, je zbog svojih ekonomskih interesa. Ovdje mislim na Rusiju. Evropska unija, rekli ste, nije uvijek globalni igrač. Iz sadašnje situacije vidi se da smo podijeljeni i ako se budemo oglušili na probleme koji postoje između država članica, e, bit ćemo oslabljeni kao e, akter na globalnoj razini. Zar ne smatrate da Europska e, sigurnosna strategija mora jasno definirati i te aspekte? I posljednje pitanje se odnose na koherentne akcije. E, e, mi e, države imaju izborne datume i imaju izbore koji puta trebamo poduzeti nepopularne akcije. Naravno moramo uzeti u obzir e, demokratske aspekte. U budućnosti moramo znati da to može postati preprekom za naše unutarnje i vanjske e, akcije. Gospodin Van Orden ima riječ. Hvala lijepa predsjedatelju. Hvala na e, ovom izvješću. Nisam e, iz, ga e, neli izvještaj još, ali vaš mandat je bio da nađete ulogu za Europsku uniju u, na tim područjima. Mm, imamo veliku potrebu da Europa, Evropska unija tu igra ulogu a to pretpostavlja neke, e, jedan set zajedničkih e, interesa. E, niste doveli u pitanje nijednu od ovih pretpostavki. Kako gledate na revitalizaciju NATO-a? Vi ste ga spomenuli, ali ne u tom kontekstu. Odgovor na mnoge E, opasnosti i prijetnje. E, tu je odgovornost na nacionalnim vladama. Neke stvari, u nekim stvarama moramo surađivati sa saveznicima. E, tu negdje imamo prekogranične elemente, ali mnogi problemi njima se trebaju baviti naše vlade. Moje pitanje kakve korisne komplementarne odnose vidite za Europsku uniju? Normalno eh, bismo mislili na neke eh, civilne instrumente koje, eh, kojima raspolaže Europska unija. Razvojna pomoć, na primjer, to ste spomenuli. Do koje je, je mjera, mjere korištenje tih instrumenata služi pravoj svrsi? Imamo mnoge primjere, e, e, recimo na primjer, što mi pada na, pamet, ogromna poluga koju Evropska ulaga mora e, imati kod palestinske vlade u rješavanju bliskoistočnog problema. Mi smo veliki, najveći donator palestinskim vlastima ali tu ne vidimo političkih rezultata ili političku polugu koju nam to donosi e, do koje mjere e, politike Europske e, unije pogoršavaju, zaoštravaju teškoće. Ovo, cijelo, cijelo pitanje imigracije je tipičan primjer do koje mjere politike koje zagovara Europska unija su je magnet koji e, e, zaoštrava e, problem, otežava ga. Kad govorite o ciljevima, prvi cilj koji ste spomenuli jeste potreba poticanja razvoja imidža Europske unije. Čini mi se da glavni cilj mora biti kako nadići glavne prijetnje na što Europa e, mora usredotočiti svoju e, glavnu pažnju. E, rekli ste da moramo poticati države članice da troše više na obranu. Molim da se držite ograničenja od tri minuta. Budite, gospodine Radoš ima riječ. Ja želim čestitati na ovoj studiji koja je apsolutno vrlo aktualna jer eh, europska sigurnosna strategija sigurno treba promjenu i mi smo svakako pred novom strategijom. Pitanje da li ćemo imati snage napraviti kvalitetnu europsku sigurnosnu strategiju. Pa prva pretpostavka da bi mogli napraviti kvalitetnu europsku strategiju je definirati u potpunosti odnose Europske unije unutar NATO organizacije, što onda znači naravno definirati te odnose sa Sjedinjenim američkim državama. Navest ću dvije nejasnoće koje se često sreću u dokumentima Europske unije, a tiču se dakle odnosa sa Sjedinim američkim državama, odnosno u NATO-u. Mi često govorimo o europskom stupu NATO-a, koji de facto ne postoji. U NATO-u postoji samo jedan stup, to je stup Sjedinih američkih država. Imamo 21 mali stup i gotovo da je iluzorno govoriti o europskom stupu NATO-a. E, Drugo, drugo pitanje koje želim, druga nejasnoća koju želim e, naglasiti, govori se o tome da Europska unija treba djelovati komplementarno u odnosu na NATO, što je prilično šudno. Dakle, ako znamo da su zemlje Europske unije istovremeno i članice NATO-a, onda bi to značilo da one trebaju djelovati u komplementarnosti sa samima sobom, što je apsolutno nerazumljivo i trebalo bi pojasniti šta to zapravo znači. Stoga moje pitanje glasi da li postoje mogućnosti da se odnosi Europske unije sa Sjedinim američkim državama i pozicija europske obrane u NATO-u preciznije definiraju ovim novim okolnostima sa kojima se europska obrana suočava. Hvala lijepo. Hvala Jozo. Uh, now I give the floor to Madame. E, Luzing ima riječ. Hvala lijepa. E, govorili ste u vezi e, s e, scenarijima prijetnje organiziranog kriminala. To je svakako stvar unutarnje politike i zadaća policije, državne policije. Vidim ovdje, ovdje e, e, daljnja ograničenja vanjske i unutarnje e, sigurnosti i nekakvo brisanje granica između policijskih i vojnih zadeća. Moje pitanje je stoga mislite li da E, imamo tu opasnost tog brisanja granica između vojnih i e, policijskih zadaća i koje to ima e, poteškoće za demokraciju. Podjela za zadaća je vrlo važna za održavanje demokracije. Moje drugo pitanje se tiče prostora susjedskog prostora u studiji se traži da se e, Evropska unija mora koncentrirati na prostor e, susjednih zemalja. Tu su i kolege nešto rekli u smislu da kao logična posljedica e, uloge Rusije koja je, se uvijek prikazuje jednostrano da tu E, moramo imati e, već, sve veću militarizaciju u odnosu na susjedne zemlje. Kako gledate vi na posljedice uključiva iz e, vojnopolitičkih aspekata? Konkretno pitanje. U, u, u, ovim sporazumima sa susjednim zemljama da li e, je to vojno pitanje možda e, prije neka opasnost nego korist? Pitanje o, o, izdacima za, na, za, za naoružanje. E, mi uvijek e, navodimo da je sniženje e, troškova za e, naoružanje prijetnja. Ali vidimo da te, ti troškove nisu toliko pali. 270 milijardi eura je najnovija cifra koja se uspoređuje sa nekom e, cifrom iz e, nedavne prošlosti koja je neznatno manja. Hvala. Hvala. Gospodin Karol ima riječ. Hvala predsjedniče. E, ambiciozna e, sigurnosna politika Dakle, veća uloga Evropske unije. Ja sam izabran prošle godine e, za zastupnika. E, e, sada dobivamo sve više i više Europe, a sve manje i manje država članica. Mi ćemo uskoro imati referendum o članstvu u Evropskoj uniji. Nije li ironično da E, ovo ovo jačanje u, u, uloge Europske unije može ići na uštrb e, globalne sigurnosti. E, i ovi, ovi stupovi koji su spo, spomenuti, po mojni NATO nema stupova. to članak 5 sporazuma kaže točno e, što NATO mora raditi u branjenju e, država članica. E, dok tražimo razvoj evropske sigurnosne strategije, ja mislim da to ide na uštrb država članica. Hvala lijepa, sada Tune Kelam ima riječ. Tune, imaš riječ. Hvala lijepa predsjedatelju. Mislim da je jako važna e, ovo, ova studija vrlo važna. 12 e, je godina a, prošlo od e, prošle sigurnosne strategije. Europa nikad nije bila tako napredna. Nije toliko napredna i sigurna kako prije 12 godina. međunarodni poredak je narušen i trebamo novu stratešku viziju. Međutim, problem je da zaostemo u našim e, reakcijama na novu situaciju i nedostaje nam jedinstvo. Malo me brine ove e, sugestije koje ste dali na stranici 44 kako odgovoriti novoj Rusiji, kako reagirati na nju. E, kaže, e, na e, agresivnija politike agresivnija vanjska politika Rusije predstavlja veliku prijetnju. Zaključak je da nova sigurnosna strategija mora shvatiti stratešku viziju Rusije i mora na nju reagirati jednom e, vizionarskom strategijom. E, ne znam mm, je, ima li to kakvu praktičnu vrijednost. E, nastojimo odgovoriti na to u ovim rezolucijama a, od a, prošlih nekoliko tjedana. U našem partnerstvu trebamo bolje definicije. Što mislimo pod riječju partnerstvo? naročito u onom dijelu kad govorimo o e, kibernetičkoj sigurnosti i o takvim stvarima. E, to je da trebamo e, više suradnje s NATO-om. Jedna stvar koju, koja je upitna za mene je onaj dio koji govori o Iranu. Ne slažem se sa zaključkom da, da mm, su e, pregovori e, promijenili igru i do, došlo je do zamrzavanja a, programa, nuklearnog programa e, istraživanja. Mislim da se to nije dogodilo. Nemamo nikakvu mogućnost prave kontrole onoga što se događa u Iranu. Hvala Tune. Boris Uzali ima riječ. Imam dvije primjedbe kolege. Prvo, prvo je strateško partnerstvo. Pozdravljam činjenicu da je gospodin eh, Antoni spomenuo problem strateškog partnerstva nakon iskustva i to ne pozitivnog iskustva sa e, Putinovim ekspanzionizmom moramo ponovno ocijeniti ovaj cijeli problem. Mislim da je to važan problem. Strateško partnerstvo mora uključivati neke od naših ideja, vrijednosti i ciljevi. To nije jedna kategorija koju možemo ispuniti bez pravih instrumenata i ciljeva. Moramo se usredotočiti e, u strateškom partnerstvu e, za zemlja. Ne, e, ne samo na zemlje koje imaju iste vrijednosti. Mi moramo E, širiti geopolitičke interese Europske unije i vrijednosti e, e, Južna Afrika u regiji subsaharskoj regiji. Tu možemo okupiti i druge zemlje te regije. Isto se tiče i zemalja Sjeverne Afrike, Srednje Amerike i tako dalje. Drugim riječima, mi trebamo novu definiciju strateškog partnerstva. Drugo je pitanje suradnje sa eh, SAD-om. Naravno, mi to uzimamo zdravo za gotovo, nešto što je garantirano, ali to nije tako. Moramo imati vlastitu evropsku strategiju o suradnji sa SAD-om kao akterom i na globalnoj političkoj sceni. Slažem se s kolegama koji su rekli da imamo NATO eh, sa jednim, NATO ima jedan stup. Na primjer, kada susjedne zemlje, koje, eh, baltičke eh, zemlje, zemlje koje graniče s Rusijom, kad traže pomoć, one traže E, vojnike i opremu e, SAD-a. One ne, se ne obraćaju Velikoj Britaniji ili Francuskoj, pa čak ni Evropskoj uniji. I to je nešto što je strateški izazov za nas. Moramo ponovno razmisliti o ovoj novoj poziciji koju nam zadaje e, nova situacija sa Rusijom. Hvala lijepa. Hvala gospodine Zala. Sada predam riječ kolegi Jureku. Zahvaljujem. Puno vam hvala na ovom poslu koji trenutno obavljate i na svim pitanjima o kojima smo ovdje razgovarali, a to smatram ključnim pitanjima. Što se tiče budućnosti, u budućnosti odgovornosti Europske unije po pitanju sigurnosti, to je nešto što ovisi o solidarnosti između zemalja Europske unije eh, prema tim eh, zemljama i također smatramo da nedostatak suvereniteta te teritorijalne teritorijalnog integriteta je nešto na čemu treba raditi. Moramo također eh, te zemlje dovesti u poziciju da preuzmu odgovornost, a ne samo provoditi operacije na daljinu ili paravojne te vojne operacije koje će zajamčiti našu prisutnost na tom području. Snaga svake zemlje ovisi naravno o funkcioniranju Europske unije, ali također i svim drugim elementima koji su povezani u samu tu državu. Kada govorimo o ratu u istočnoj Ukrajini, jasno je da se naša sigurnost smanjuje time, zato što e, svaki dodatni mjer mjesec napetosti na tom području e, ili oružani sukobi u to vrijeme pokazuju da sila, nažalost, u 21. stoljeću ponovno može graditi E, politiku i uspostavljati granice i da može se koristiti kao instrument u međunarodnim odnosima. Ja smatram da je to najveća prijetnja perspektivi Europske unije. Ako razmišljamo o tim e, hibridnim e, planovima koje provodi Rusija, na primjer, i kad bi te akcije mogle, kako se to može događati u nekoj zemlji koja je pripadnica NATO-a, znači to je nešto što nas obvezuje da reagiramo. E, ili trebamo objaviti rad ili s druge strane ako ne onda uopće preispitujemo ona osnovna načela na kojima se temelji naša sigurnost. U ovom slučaju smatram da nije riječ samo vidjeti da postoje uzajamni sukobi, također i regionalni religiozni sukobi ili sukobi između civilizacija. Ne, najveći problemi su političke snage ili države koje predstavljaju izazov E, za druge države zbog svoje agresivnosti i to mogu biti najjasniji pokazatelji destabilizacije na određenom području. Ja bih također evo za zaključak htio se referirati na jedan još element. Znači, u sljedećih nekoliko tjedana e, se suočavamo s velikim e, rizikom i na primjer da dođe do ekskalacije napetosti u situaciji između Rusije i Ukrajine, mi moramo znati koja će biti naša reakcija i koji će biti naš odgovor ako se ta tako nešto dogodi. I to vam kažem zato što je jedan od ključnih elemenata politike upravo moći predvidjeti dalje događanja i pripremiti odgovor, a ne čekati da do tih događaja dođe pa tek onda reagirati i odlučivati kakvu ćemo imati reakciju. Ja smatram da e, reakcija Zapada mora biti otvoriti se prema Gruziji i vidjeti kako možemo ojačati ulogu zemalja kao što su Estonija Također moramo definirati koja je i funkcija koju ima e, NATO savez. Također i kada govorimo o provedbi planova, s obzirom da je riječ o zajedničkom djelovanju više zemalja, te e, koja je razina odgovornosti EU unije u takvim događajima. Hvala. Sada predajem riječ e, kolegi Kauzu. Ovo pitanje koje smo postavili na ovom sastanku je je li zapravo Europska sigurnosna strategija doživjela neuspjeh? Naravno da jest, da nije tako, ne bismo imali rat. Ponovno imamo rat u Europi. I sada moramo reći da kada smo priznali Kosovo, širenje NATO-a i repozicioniranje snaga je dovelo do evo današnjeg e, ne hladnog nego vrlo vrućeg rata e, kojem prijeti i daljnja eskalacija sukoba. Ja sam jako zabrinut e, zato što u UN-u se najavljuje mogućnost da se pošalje e, da se pošalju e, nove brigade u Baltičke provincije i u zemlje kao što su Poljska i Rumunjska, a nakon toga je Rusija odgovorila da će odgovoriti također sa svojim vojnim aktivnostima, odnosno pripremanjem svojih raketa koje također mogu imati i nuklearno oružje. Dakle, Rusija je također rekla da će odgovoriti i e, tako da postavi svoje zračne jedinice e, usmjerene ka Bjelarusu vidite jako dobro što čini propaganda. Mi smo ti koji također činimo propagandu u jednom smjeru, drugi čine propagandu u drugom smjeru. Problem je što e, vijesti e, CNN-a će vidjeti, na primjer, e, 3 milijuna osoba na internetu, a, u Rusiji ćete imati pak propagandu koju će vidjeti čak 300 milijuna, milijuna osoba. Dakle, ja želim slušati i CNN i Russia Today. Kada govorimo o tim ratovima četvrte e, generacije, pitanje je tko je prvi započeo i opet se ponavljeno pitanje što je bilo prvo, jaje ili kokoš. Ono što moramo napraviti, a to je e, imati europsku sigurnosnu strategiju koju će imati više Europe. E, moramo ići prema uspjehu, a ne prema neuspjehu naše sigurnosti. Thank you very much. Naša hvala. Hvala. Evo, dva pitanja. Naravno, hvala na ovom izvješću koje je izvrsno. Prvo pitanje je sljedeće. Da, kada se govori o prijetnjama, terorizmu i drugim prioritetima, kada se radi borbi protiv terorističkih i protiv e, borbi protiv terorizma i protiv terorističkim aktivnostima izgleda da se kaže da dolazi do smanjenja e, da li će se smanjivati taj broj napada i što dodatno možemo napraviti da se to smanji još brže. Drugo, kada je riječ o bespilotnim letjelicama, znamo da se bespilotne letjelice koriste u vojne, a i civilne svrhe. I što se tiče priva zaštite privatnosti, i zrakoplova koji lete našem nebom i to ima tih besplatnih letjelica, dakle to ima pitanje sigurnosti. Dakle, što se tiče upravljanja tih e, besplatnih letjelica i vojnih, da postoji neka, neko pravo koje to uređuje u okviru međunarodnog prava i zatim isto tako želio bi znati da prijetnja koju predstavlja ta tehnologija, a ako to padne u ruke nedržavnih e, dionika, što se može, što se može poduzeti, napraviti da ti, te besplatne letjelice ne budu e, potrebljene u neke ubojite namjere. Najviše hvala gospodine Kan, evo ja ću postaviti još jedno kratko zadnje pitanje, jer ja sam e, poput u nas nastojao brzo pročitati. Niste puno spominjali proračun, financijski aspekt e, vanjske sigurnosti, obrambene politike. Mi znamo kakva je globalna europska iznos e, dakle 2017. ima povećanje obveza za plaćanje Dakle, kako to pretpirati jer to je ono što, što, što je ključno za vjerodostojnost vanjske e, politike i tako za vojni aspekt toga svega. Najviše hvala, dakle, evo imate 10-12 minuta da e, odgovorite na ovo. Da, hvala vam. Pa ja neću nastaviti pojedinačno govoriti na svako pitanje, već ću pokušati odgovoriti na blokove pitanja na najbolji mogući način što mogu. Možda započnemo s ovim pitanjem e, da li ovo izvješće traži više ili manje Europe. U biti ono što u izvješću stoji jest da nam treba maksimalno iskoristiti učinke onoga što je već do sad napravljeno. Dakle, ne proširiti, povećati, već maksimalno iskoristiti. I trebamo identificirati ta područja u kojima Europska unija može vjerodostojno dati dodanu vrijednost. To je ono što stoji u tom izvješću, ništa više. Ako se osvrnemo na pitanje odnosa s nato i pitanja koja je bila brojna s tim u vezi, vidimo da ono što se dešava u zadnjih godinu dvije je da vidimo vlastim očima da ovaj sigurnosni porda koji smo nastojali stvoriti nakon hladnog rata da e, se povlači. Imamo silne konvencije, institucije, postupke. Trebalo je samo četiri mjesta da se pređe sa političke krize u veliki sukob u jednoj od ključnih europskih zemalja. Neke stvari koje su predstavljene kao veliki uspjesi e, suradnje, dakle ta demilitarizacija EU eh, Europske unije koja je militarizacija došla do grotesknih razina, a sada se na to upire kao na eh, greške i slabosti. Dakle, ključno pitanje je kako se vratiti na put izgradnje eh, kooperativne sigurnosne unije i poredka. Dakle, to je nešto što nećemo ostvariti u 12 mjeseci, niti u 24 mjeseca, već je to dugotrajni posao, ali to zahtjeva suradnju s Rusijom. To nije moguće napraviti bez Rusije, bez, a da Rusija ne sudjeluje u bilo kakvom sporazumu koji će se zaključiti. No, vratit ću se na ovo pitanje malo kasnije. U međuvremenu, kada vidimo da taj postojeći poredak e, ne postoji, odnosno ne napreduje, što onda poduzeti? Pa jasno je da je NATO ključni partner europskog sigurnosnog sustava. To je okvir u kojem koordiniramo naše e, vojne poslove na transatlantskim bazama i to će nam trebati u budućnosti. I Ništa tu nema što dovodi u e, učinkovitost e, NATO ili Europske unije. I odluke koje su donesene na sastanku na vrhu u Velsu treba poštovati i provesti to su stvari koje su odlučili šefovi države i vlada i to treba ostvariti. Ali to nije dostatno. U biti nama treba temeljna revizija transatlantskog e, sporazuma. Europski sustav e, se povlače na neki način, ali u transatlantskom pristupu europske države članice, saveznici NATO-a, i drugi partneri koji su spremni surađivati napreduju, mi dalje idemo ka stvaranju te sigurnosti koje, vida sigurnosti kojima smo se nadali e, da ćemo ga ostvariti nakon e, kraja hladnog rata i u donekle se i ruski kolegi vesele tome. To nas dovodi sada do pitanja e, susjedstva, politike susjedstva. Naravno, Važno je razmatrati politiku susjedstva u trenutnim okolnostima, to smo već rekli, no to ne možemo napraviti bez razmatranja utjecaja na odnose s Rusijom. I da ne razmotrimo što je to što Rusija može napraviti, jer ona je raspolaže brojnim instrumentima, e, to je već pokazala, tu treba stvarati kontraargumentaciju, stvoriti komplikacije raznorazne na raznim poljima Dakle, razvoj politike susjedstva neizbježno je duboko povezan sa pregovorima, odnosima s Rusijom i to moramo to vidjeti na taj način, a ne to odvajati kao dvije zasebne stvari. Sada bih se prebacio na diferencijaciju između onoga što se može nazvati sigurnosnim e, problemima i s jedne strane i političko-vojnim problemima s druge strane. Dakle, ovi prvi su E, policijski i drugi vojni. Mislim da možemo dati brojne primjere koji ilustriraju činjenicu da problemi e, prođenja e, uspostave reda i da nisu čisti policijski poslovi. Ja mislim da je kibernetički aspekt jako dobra ilustracija. Umjesto ako možemo imati i, dakle, ako nemamo jako dobar e, sustav detekcije, ne možemo znati otkud, e, otkud dolaze ti napadi. Dakle, bez te vrste partnerstva e, između ova dva sektora, dakle političkih i mislim da je iluzorno biti učinkovit. Također ako pogledamo evo ono što je nažalost velika tendencija u brojnim državama članicama Europske unije. Dakle, kad vidimo e, sve veći broj e, e, kriminalnih dijela počinjenih uz upotrebu oružja, oružja vidimo da kriminalci koriste i nabavljaju sve opasne oružje. Dakle, kad se razgovara s policijom, najčešće je to povezano sa njihovom zabrinutošću e, za sigurnosna pitanja u područjima kao što je Zapadni Balkan, gdje još uvijek ima e, puno e, vojnog oružja. Pocaci su zabrinuti isto tako za svo oružje koje se može kupiti, dakle, strojnice, polustrojnice, putem interneta. Sve su to pitanja kojima se bavimo iako vidite što se dešava oko granica, ne želim biti ovdje e, alarmističan, ali evo vidimo da imamo sukobe u zemljama u susjedstvu i e, ideja da neće doći ni do kakvog preljevanja e, glede ovoga što se dešava u Ukrajini i da neće doći do prelijevanja na Bliski istok, pa ne znam, ne smijemo biti alarmistični, ali moramo imati to na umu. Zatim, terorizam i protuterorizam. Evo, što smo rekli, kibernečki turizam, ono što je rečeno u izvješću jeste da je trenutno utjecaj mali, naravno ima, došlo je do tragičnih događaja u Parizu, Kopenhagenu i drugdje, ali općenito iz e, opće europske perspektive to je nešto čime se može još upravljati. Imali smo to iskustvo 2001. godine kada je došlo do šokantnog događaja koji nas je doveo do reakcije na način e, koji je na kraju ispao protu kontra, e, produktivan. Dakle, razmišljajući o prijetnjama iz europske perspektive, moramo i to imati na umu. Naravno, opet, ne smo biti pomjerljivi, ali moramo se svrnuti na E, prošlosti vidjeti da nećemo e, osmisliti odgovore koji će biti temeljeni na e, instantnom odgovoru na neki šokantan događaj. Kada se tiče vojnih rashoda, pa kao što sam rekao, svi saveznici trebaju dijeliti i troškove, vojne troškove, no kada vidimo iznose koji svake godine troše, došlo je do velike jasne korelacije između e, vojnih e, rashoda i blizine Rusije. To, to ne pokriva samo e, naše saveznike, već evo i, i Rusija, Ukrajinu, pardon, Ukrajina iz tih očitih razloga uveliko povećala svoje vojne, vojni proračun. Dakle, ako se osvrnemo malo na evo, glavne teme vojnih e, vojnog proračuna, možemo reći da je on na razuman način stabilan, postoje neke subregionalne varijacije koje trebamo imati na umu, evo, u različitim dijeloma Europe se različito od, od, odgovara na te prijetnje. No, moje osobno mišljenje dakle, osobno insistiram na tome. E, ja mislim da e, nije iznos u pitanju količina novaca koje trošimo, već način na koji ih trošimo. Rusija je povećala svake godine svoj vojni proračun, evo, zasigurno još od 1999. a vjerojatno i ranije, dakle, 15 godina stalnog e, rasta u vojnom proračunu Rusije, a evo, u zadnjih par godina, ogroman E, ogromno povećanje e, u po e, dijelu postotka BDP-a. I evo sada nakon 15 godina povećanja ruski vojni proračun je ekvivalentan francuskom i britanskom zajedno i tu E, poveć, povećavati svoje nuklearne sposobnosti, strateške i nestrateške, e, zaštitu teritorija, ogromnog područja i e, razne operacije kojima sudjeluju. Dakle, relativno promatrajući, ne radi se o tome da, se, da mi trošimo malo novaca na obranu. Trošimo velike iznose na obranu, ali mi ga ne trošimo na najrazumni način, očito. Thank you very much. Najpša hvala gospodine Mentoni. Ako nema daljnjih komentara, želim vam zahvaliti na predstavljanju ovog eh, studije. Molim vas prenesu naše pozdrave eh, i svojim kolegama i institutima iz Londona i Pariza. Mislim da je ovo jako dobar doprinos eh, za naš rad i odločna uvertira za e, sasna kafeta idućeg tjedna kada će biti visoka predstavnica Mogherini s nama i koja će nam predstavljati, predstaviti svoje, svoje izvješće u planiranju revizije Europske sigurnosne strategije. Doista svi smo svjesni kako se okruženje jako promijenilo u razdoblju od 2003. do 2008. To zahtjeva nove odgovore i reakcije. Mislim da u, ste nam u manje od stotnu stranica ukazali na moguće odgovore kako rješavati ove probleme u budućnosti. Evo, s ovim zaključujemo sastanak. Dopustite da, vam, da vas podsjetim, sede održava sastanak danas poslije podne i započet ćemo s mojim izaslanstvom o provedbi e, sporazuma iz Minska, dakle oni koji su zainteresirani dobro su došli. Hvala najviše.